Okay, colleagues, I think we're going to make a start. E, dragi kolege, mislim da je vrijeme da započnemo s radom. Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Malo kasno s početkom. E, vjerojatno ste iznenađeni što se sastajemo u ovoj e, zgradi, a ne u drugoj. Malo smo trebali prošetati, ali trebamo nastaviti, odnosno započeti s radom. E, s nama je i gošća Jean e, koja će e, govoriti o određenoj točki dnevnog reda. Prva točka je osvajanje dnevnog reda, možemo li ga usvojiti, nema izmjena, hvala. Priopćenja predsjednice. Prvo priopćenje je sljedeće. Je 10. i 11.7. komisija i odbor regija E, bave se temom decentralizirane suradnje. E, Biće jako puno gošći, e, gostiju iz Europe i Latinske Amerike. To je važna tema, kao što smo rekli, radi se o implementaciji konsenzusa i ciljeva održivog razvoja. program se sada dijeli i svi koji žele sudjelovati su dobrodošli. Isto tako vas obavještavam da idući tjedan u Strasburu imat ćemo sastanak odbora. To nije e, bilo u godišnjem planu. Dodan je e, u ponedjeljak na večer u 8 sati. Glasovat ćemo o važnim dosjejima. U svakom slučaju o EFSD-u, e, a isto tako možda i o jačanju kapaciteta za sigurnost i razvoj. Dakle, glasovat ćemo o tim dvijema temama, dobit ćete dnevni red kasnije tijekom tjedna i e, sastanak će se održati u zgradi VIK u ponedjeljak u 8 na večer. Ispričavam se. E, trebam vas podsjetiti da će sastanak odbora započeti ne u 8 sati, već e, u 19.30 sati. Postoje dva odvojena sastanka. E, jedan je zajednički sastanak s odborom za proračun, a drugi sastanak je e, samo sastanak našeg odbora. Glasovanje će biti u 8 sati na večer, ali započet ćemo mi s našim radom u 19.30. E, točka 3. Odobrenje zapisnika sa sjednica od 25. do 26. siječnja, 24. i 5. travnja i 3. svibnja. Ako imate bilo kakve kakvih primjedbi, obavijestite tajništvo do kraja sastanka. U protivnu će se smatrati su usvojeni. Četiri, usvajanje odluka i preporuka e, koordinatora e, od 30. svibnja, ako nema primjedbi, e, do kraja sastanka smatrat ćemo ih usvojenima. Točka pet, Priopćenja komisije. Imate li kakvih priopćenja? Ima li komisija bilo kakvih priopćenja? Nema podsjećam koordinatore da se sastajemo ujutro u 8 sati tijekom doručka. Dakle, podsjećam e, da je to sastanak koordinatora. Recite tajništvu e, tko dolazi, a tko ne. Sada prelazimo na točku 6. Radi se o izvješću misije za promatranje izvor, izbora u Gambiji 6. travnja. Jean Lambert e, bila je šefica izaslanstva Europskog parlamenta u Gambiji. E, ona će nam dati informacije o kontekstu, ali e, nakon 22 godine autoritarne vladavine predsjednik je poražen na predsjedničkim izborima, ali mislim da je najbolje da nam Jean o tome nešto više e, kaže. Izvolite, Jean. Hvala. Iako je to bilo e, početkom travnja, čini mi se da je ta misija održana doista e, davno. To je zato što u Velikoj Britaniji su održani drugi izbori i to je nešto što mi je skrenulo pozornost s ove teme. Ali ishod ovih izbora je prilično jasan. Gospodin Poš je e, šef e, promatračke misije. Mi još nismo dobili izvješće od gospodina Poša, ali smo dobili e, izvješće misije Europskog parlamenta za promatranje izbora. U misiji su bili predstavnici šest država članica i četiri kluba zastupnika i mi smo tamo bili tri, odnosno četiri dana i bavili smo se samim izbornim procesom. Održali smo sastanke sa izbornim povjerenstvom, e, dijelovima civilnog društva, s nizom e, predstavnika političkih stranaka, političkim liderima, uključujući i dvojicom koji su bili kandidati na predsjedničkim izborima koji e, su se održali u prosincu prošle godine izbori su bili doista jako zanimljivi, zato što kao što je rekla gospođa predsjedavajuća, nakon 22 godine sve autoritarnije vladavine gospodina Jamea, održani su predsjednički izbori e, gdje se sedmeročlana, odnosno sedmerostranačka koalicija kandidirala protiv njega. E, novi predsjednik, e, gospodin Barrow, koji je jedno vrijeme živio u Londonu, praktički je bio u egzilu. Ko, predsjednik koalicije dobio je 46 posto, bio je još jedan e, kandidat koji je e, dobio 23%, a treći kandidat je dobio oko 17% glasova. Dakle, to je bio jedan neočekivani ishod u određenom smislu, e, tako da od predsjedničkih do parlamentarnih izbora postavljalo se pitanje hoće li se ta pobjednička koalicija održali, i kako će proći njihov kandidat u 53 izborne jedinice. Zatim e, tu su i e, kandidati za parlament koje e, imenuje predsjednik i postavilo se pitanje hoće li se koalicija održati ili ne. Na kraju se nisu mogli dogovoriti oko sveokupnog taktičkog saveza, ali ipak je došlo do određenih parcijalnih sporazuma u različitim dijelovima stekao se dojam da, da su imali više vremena, imali više volje, mogli su možda se dogovoriti i oko određenih mjesta u skupštini i kako ih podijeliti po jačini stranaka. Ali UDP, to je stranka predsjednika, je najjača stranka i oni su imali osjećaj da imaju pravo na više mjesta u parlamentu E, na kraju su osporavali e, mjesta pojedinim strankama koalicije u različitim e, dijelovima. Inače je bilo 239 kandidata, uključujući i neovisne kandidate koji su se kandidirali u pojedinim izbornim jedinicama. Izborni sustav u Gambiji, odnosno metoda glasovanja, je prilično zanimljiva ne oslanja se na biračke listiće, već postoje bubnjevi koji su obojani u boje političke stranke. Kandidati su, dakle, postoji li bubanj crne boje ili svjetlo-plave boje, nebesko-plave boje. I ljudi dobiju komad mramora ulaze u, na biračko mjesto i koriste te bubnjeve obovane u, boju kandidata. Tu je napisano isto tako i ime kandidata, stranački logo i vi komad mramora ubacite u bubanj, začujete zvonjevu zvona i tako znate da je osoba glasovala. Dakle, radi se o vrlo specifičnom načinu glasovanja a kad je riječ o samoj metodi brojanja i ona je dosta specifična. Jer u principu e, skinu se sigurnosne oznake e, i zapravo ti komadi kamena, odnosno pikule e, se vade van broje se pikule i e, promatrači to promatraju i e, svi se slože da je na primjer unutra 20, 200 e, komada pikula i tako dalje. Dakle, radi se o vrlo brzoj metodi brojanja, osim ako ne izgubite pikule. Međutim, čak i ako se to dogodi, ipak se možete snaći. Dakle, brojke su poznate, One su unesene, u, ubačene u vreće. Radi se o vrlo transparentnom, jasnom sustavu, pogotovo za zemlju e, gdje je stopa nepismenosti vrlo visoka. Tako da smo mi stekli dojam da e, dakle ne možete glasovati unaprijed ili ako niste u samoj zemlji, što je problematično s obzirom E, na to da velik, e, velik udio stanovništva, pogotovo muškog stanovništva je izvan Gambije. I ne možete glasovati e, unaprijed niti izvan Gambije. No unatoč tome to je jedan transparentan sustav koji svi lako mogu razumjeti i rezultati se dobivaju brzo. Za razliku od nekih drugih izbora koje su neki od nas promatrali u nekim drugim zemljama, ovaj sustav dobro funkcionira ali treba isto tako reći da je broj stanovnika Gambije prilično malen. Dakle, radimo, radi se o otprilike 800 e, glasača po biračkom mjestu, tako da ne radi se doista o ogromnom broju popus, e, birača. Dakle, radi se o maloj zemlji s malim brojem stanovnika, s velikim brojem biračkih mjesta i mi smo e, mi smo imali tri tima raspoređena na 40 e, biračkih mjesta. Ja sam bila u glavnom gradu, u Banjulu. Neki su drugi bili u nekim ruralnim područjima, neki u urbanim sredinama i mislim da smo i sami stekli dosta jasan e, dojam. A to je slučaj sa cijelim promatračkim timom. Kad je riječ o drugim e, pitanjima na koje smo se osvrnuli dok smo bili na terenu ehm, imali, dakle, ehm, bilo je, bio je rekordan e, broj kandidata, ali to nije slučaj sa ženama. 20 e, kandidata su bile žene, tri su izabrane, to je nešto što smo primijetili i o tome smo razgovarali sa samim strankama i organizacijama koje rade na razvoju i potporu demokracije u Gambiji. Kad je riječ o medijima, kao što ste rekli, Radilo se o prilično represivnom režimu, tako da se ne može baš reći da e, imaju tradiciju snažnih e, medija, međutim oni se sada razvijaju, javljaju se e, medijske kuće u susjednim zemljama kao što je kao što je Senegal i oni pokazuju veći interes za ove teme i smo se i sa e, državnom televizijom i oni su doista htjeli dati šansu svim kandidatima da se predstave, da svi imaju jednako e, vrijeme za predstavljanje. E, kampanja je trajala kratko, jako je teško kretati se zemljom i to sa ograničenom količinom opreme kamerama i tako dalje. Oni su se doista trudili. Većina informacija, rečeno nam je, e, je objavljena putem radija, a u nekim razvijenim područjima i putem društvenih medija. Razvoj medija bit će sasvim sigurno nešto što će se brzo odvijati bez sumnje. Kad je riječ o samom rezultatu, UDP je dobio 31 izabranog kandidata, znači ja sam pobjednik. E, koalicija je također dobila dosta dobar rezultat. Dobili su 11 mjesta koje se raspoređuju na tri stranke. E, stranka bivšeg predsjednika dobila je pet zastupničkih mjesta, u svojim tradicionalnim bazama. DDC koja je na predsjedničkim izborima dobila 17% je jedina stranka e, koja je imala kandidata u e, svim izbornim jedinicama, dobila je pet zastupničkih mjesta i postao je e, jedan nezavisni kandidat koji je ušao u skupštinu. Ono što nam je rečeno i to smo mi naveli i u našem završnom izvješću, je to da je potrebno vidjeti koje je to resurse potrebno uložiti u parlament kako bi funkcionirao kao parlament koji bi pozivao na odgovornost e, predsjednika, a ne e, da to bude parlament koji samo potvrđuje predsjedničke odluke. To je recimo jedan od budućih izazova. Evo, to su neke e, ključne stvari koje je potrebno e, navesti e, u ovom inicijalnom izvješću, međutim tu su i neke druge osobe koje su sudjele u ovoj promatračkoj misiji pa mogu nešto dodati ako žele. Također smo naravno zahvalni osoblju koje je omogućilo dobro odvijanje ove promatračke misije. Hvala. Hvala ne znam, e, javlja li se itko za riječ, možda Cecil Kjenge? Hvala. E, ja bih htjela na početku zahvaliti Jean Lambert na obavljenom poslu kao voditeljice misije. Jako smo dobro surađivali. Potpuno se slažem sa svime što je rekla. Mislim da smo jako puno naučili iz ovog iskustva i to ne samo zbog načina na koji se e, su se odvili izbori, već i zato što je tome prethodila diktatura. Jako puno toga smo mogli naučiti na samom terenu. Imam samo dva komentara koja bih htjela dodati. Prvo, Doista su me se domile sutkinje s kojima e, smo se susreli i njihove vještine. Oni su tražili našu potporu, prije svega uspostavi Ustavnog suda. Sada zapravo Ustavni sud e, se temelji na radu inozemnih sudaca. Doista smo bili impresionirani sposobnosti e, tih žena. Džin je spomenula sposobnosti žena u Gambiji. Mislim da je jako važno da im pružimo našu maksimalnu potporu, jer te žene su doista snažne i one su uh, u stanju djelovati. A druga napomena vezana je ne toliko uz naše putovanje, ali je to nešto što spada u nadležnost ovog odbora. Gambija je mala zemlja, ali jako velik broj izbjeglica dolazi iz Gambije ovdje u Europu. I mislim da nakon ove misije se doista moramo pobrinuti da doprinesemo boljoj integraciji tih osoba i tamo i ovdje. Jer postoji dosta velik broj ljudi koji su ovdje i žele se vratiti kući, žele se vratiti u sustav koji funkcionira. Tako da moramo pomoći Gambiji u ovom tranzicijskom razdoblju. Jer sada se odrekla diktature, jer iako se radi o maloj zemlji, ima velik broj izbjeglica koje dolaze iz te zemlje. Hvala, Hedi. E, hvala. E, doista hvala na ovom e, odličnom izborima i odličnom izvješću. je rekla da Europski parlament mora podupirati jačanje kapaciteta u zemlji ono zadnje što ste rekla, čujem i da su neka pitanja povezana sa neovisnosti pravosuđa i tako dalje, ali dobro kako se onda može procijeniti recimo mogućnost glatkog prelaska na vladavinu prava u svim područjima. A mogla bih ja možda dodati nešto na to. Prvo, po pitanju što će biti dalje, jer e, tu smo na kraju izbjegli katastrofu. E, e, izbori su održani, nije izbjegnuta opasnost da to bude još jedna propala država, ali je li to zbog potpore ili zato što je sustav postao stažni ili zbog potpore međunarodne zajednice. Znači, što je zapravo E, omogućilo sustavu da ostvari taj mirni prelaz e, o kojem smo sada čuli. I sada se naravno radi i više i na otpornosti, rezilijentnosti i to političko je isto, a ne samo ekonomsko. A drugo je ekonomska otpornost, rezilijentnost, e, mislim znamo o tome, mislim znamo o Gambi, pa mnogo naših i da tamo na E, godišnji, imaju turističku industriju i tako dalje. Dobro, ali možda možete možemo čuti nešto, riječ je možda o učinku i gospodarstva i utjecaju na političku krizu i bili mogli nešto učiniti više. E, kako bi ona ostala rezidentna u budućnosti možda, ne znam, naime. E, mislim, to nije zemlja kojom smo se ranije bavili, kako se ja predsjednica, niti detaljnije. Pa mislim da e, što se tiče danjeg e, rada, a to je spunila se što se tiče pravosuđa. Mislim da će to biti doista važno. Dakle, ovo osjećaj da postoji pravosuđa koje je zapravo iz Gambije za Gambiju, ali da djeluje učinkovito i na fer način. I svakako ljudi koji smo sreli iz odvjetničke komore, ključni ljudi koji su na čelu odvjetničke komore, jesu su doista vrlo dinamične žene koje biste htjeli da u sudnici budu na vašoj strani svakako. I mislim da smo svi zbog toga e, nekako probudili nadu da postoji potencijal i da su otvoreni e, i da doista žele dati potporu i pomoći u zemlji da su svjesni koliko je to doista važno i također da e, je važno da se sustavom upravlja učinkovito. E, sada to postaje, za razliku od ranije, jedan sastavni dio cijelog društva i posebice onoga što su oni sada govorili o kvaliteti sudionika i oni koji su angažirani, što ih je donekle zabrinjavalo. Dakle, potpora pravosuđu će biti ključna stvar jer iako su izbori prošli prilično mirno i tako dalje, ipak jedan od e, vođa stranaka najavio da će se, e, da će osporiti rezultate, onda je još bilo nekih pitanja o kampanji predsjednika u raznim dijelama zemlje i odnosno posjetima e, predsjednika dijelovima zemlje, da li se to može tumačiti kao kampanja ili ne. Tako da mislim da možda postoji voljnost da ljudi to prihvate, ali da će na budućim izborima biti više izazovali. Dakle, evo, mislim da će to biti u budućnosti važno kako bi se zadržala povjerenja javnosti u izborni sustav i u razvoj same zemlje. Jer na tolikim mjestima, mislim, zašto ćete investirati ako ili kako ćete investirati ako ne vjerujete da vladavina prava doista postoje, a da to nije samo e, nešto što se događa e, na hir predsjednika. To su nam i neki rekli s kojima smo razgovarali, jer da su investicije problematične ako bi predsjednik u bilo kojem trenutku odlučio da vaša tvrtka ne ispunjava propise koji su nedavno doneseni možda cijelo poslovanje bi moglo biti u problemu. Dakle, mora postojati jedna konzistentnost i osigurati se vladavina prava, ali to će biti važno za posebice jašanje povjerenja u investicije. Što se tiče turističke industrije? A mi smo vidjeli da stvari funkcioniraju dobro, ali evo još jedno. Mislim da se ovdje ponovno radi o tome kako se to dalje može razviti a bez e, negativnog utjecaja na okoliš. Postoje neke zabrinutosti od niza onih koji su bili u opoziciji, koji su u opoziciji o kvaliteti okoliša, o uništavanju šuma zbog siromaštva i ovi siromašni ljudi se pomažu prirodnim resursima, a to utječe i na bioraznolikost i divlju floru i faunu, to dakle nije baš dobro. Dakle, i tu mora postati odgovarajuća potpora da se osigura nešto za turiste i tako, ali to će isto e, biti nešto o čemu ovisi lokalna zajednica. Znači, dalje, se govori o tome da treba razvijati poljoprivredu. zna zemlja u kojoj stvari brzo i dobro rastu i uzgajaju se. Znači, treba razvijati poljoprivredu i tržište i tako dalje. I za turističku industriju i za izvoz u susjedne zemlje i tako dalje. Dakle, to je također nešto što e, su nam ljudi spomenuli. Još jedna stvar sa, kod ove promjene predsjednika. Čuli smo da ljudi smatraju da, mi smo govorili o tome da e, sad mogu lakše disati, da imaju prostor e, i posebice što se tiče izlaska na predsjedničke izbore, da je to bio puno veći veća stopa nego na parlamentarne koji je bio samo 42%, tako da to vjerojatno održava i određenu mjeru da doista ljudi moraju misliti da parlament ima veću ulogu ako će se više vjerovati izlaziti na izbore. Zatim e, postoje taj jedan osjećaj optimizma i sposobnosti da se ide dalje. Dakle, takva vrsta potpornog mehanizma za medije, za vladavinu prava i za sami parlament kao ekonomski razvoj je nešto što će svakako biti važno. Tako da se ne vrati taj osjećaj da došlo do velike promjene, a ništa se nije promijenilo, nego da ljudi doista osjete da recimo da postoje radna mjesta i demokracija, ljudi ne bi odlazili mače znači, je poruka koju već poznajemo, ali radi se o vrlo maloj populaciji, pa, pa je to isto s jedne strane prilika zapravo. Da, A, mislim, e, sa pravim e, provedbom e, rezultati u manjim zemljama se mogu brže dobiti i tako dalje. Da, evo vidim da je i e, mnogi od sudionika ovdje rade odgovarajuće bilješke i tako dalje. Vidim da komisija nije poslala nikoga e, iz deska u Gambi, ali dobro. Čuli smo dakle, da treba jačati rezilijentnost i planiranje i davati potporu zemljama, naravno u demokratskoj tranziciji, važno je za ekonomsku stabilnost i sve drugo. Evo ne vidim da se niko drugi javlja za riječ. Hvala za e, na riječi, Jean. I mean, it's interesting how, but you said the system works with the marbles, why not? Dobro, ako e, stvar funkcionira. Mislim, e, zapravo neki su bili zapanjeni recimo i zbog toga što se ne provjerava e, identitet, nego samo, ne znam, se kažete tko ostao, provjerava se na listi i tako dalje. Znači, ali svaka zemlja ima svoje glasičke specifičnosti. Pa dobro. Hvala Je e, što je došla k nama. A prelazimo na sljedeću točku, točku sedam. E, ali svejedno, ajmo još jednom zahvaliti Džin i onda dovesti za panel e, sljedeći set stručnjaka. Hvala, Džin. Okay, colleagues, we're now going to move on to item 7. Prelazimo na točku dnevnog reda 7. Upravljanje e, šumarstvom šumama, transparentno odgovorno upravljanje prirodnim resursima zemljom zemljama u razvoju, a radi se o šumama. E, imamo i izvješće sa misije e, koje je naš odbor išao u Kamerun ali evo imamo, imamo ljude iz misije koji su došli ovdje, gospodin Mark Saleses je ovdje. Tako da možemo povezati studiju koju smo imali sa šumarstvom, onim što se doista događalo. Upravljanje šumama je važno ne samo da politiku razvoja, nego i za pitanje klimatskih promjena. I znamo da su uspostavljeni odgovarajući sustavi, da ako nećemo na odgovarajući način upravljati šumama, e, cijeli planet će osjetiti učinke toga. Dakle, evo dobro je spojiti ova dva pitanja. Dakle, prvo da čujemo e, izvješća stručnjaka, onda gospodina Silesisa ćemo dati riječ, ako je to u redu. Svi mislim da imate izvješće pred sobom. Naš e, odbor za politike je to naručio, a s lijeve strane gospodina Patrick eh, Worms, više politički savjetnik za znanost iz ikrafa a Svjetskog centra za agrošumarstvo i njegov eh, kolega gospodin Peter Minan, također iz Svjetskog centra za agrošumarstvo i ikrafa a eh, koji će nam objasniti nešto o organizaciji, podrijetlu, specijalizaciji. Evo ne znam ko želi govoriti gospodin Worms ili gospodin Menang, Izvolite, evo za studiju. Hvala. Evo danas je pred nam teški zadatak da sažmem izvješće od 75 stranica u prezentaciju gdje ćete čuti ključne stvari o upravljanju na, e, prvnim resursima. Riječ je dvije o nama. IKAF je istraživačka institucija koja ima sjedište u aerobiju koja se bavi šumama i krajobrazima i želimo proučiti kako usjevi ljudi, životinje, drveće mogu bolje supostojati za dobrobit svih. Reguliranje prirodnih resursa ključno je u ovom smislu, jer uvijek postoji e, konflikt između recimo neposredne koristi, da recimo posjećate drvo ili da e, dugoročno imate E, dobrim održivim upravljanjem prednosti. Znači upravljanje šuma zato jest važno. Ja ću vam danas e, reći nešto o ovoj studiji. Dakle, što smo htjeli učiniti ovdje? Pokušali smo shvatiti kakvu ulogu imaju transparentnost i odgovornost u e, sektoru šumarstva u zemljama u razvoju koje sve dobivaju znatnu potporu od Europske unije i to radimo na klasični način. Prvo pogledamo celokupnu postojeću literaturu, a onda smo detaljno proučili Kamerun, Ganu i Tanzaniju i čuti ćemo i ljude koji su bili na misiji u e, Gani. Dakle, ove tri zemlje su odabrane u su različitim fazama uključenja u e, EU proces i svaki e, su jednom od ključnih područja šuma u Africi ali prije nego što krenemo u detalje, samo podsjećam na o čemu se ovdje radi. Afrika ima veliku gustoću stanovništva, e, a to znači da je rizik da e, zlouporaba e, šuma u Africi je vrlo visoka, ali potencijal E, da se e, iskoristi, e, iskoriste šume za dugoročne prednosti i isto velik zato. Dakle, koji je bio okvir za studiju, prvo klasični, bavili smo se pravnim okvirom kao pristupom informacijama, javnu odgovornost agencija smo gledali, zatim javne informacije, jesu li bile dostupne, jesu li bile dostupne na vrijeme, a zatim e, transparentnosti i koncesije e, od strane vlada e, i također upravljanje prihodima. To znači kvaliteta nadzornih mehanizma je važna, mehanizmi unutarnje odgovornosti i također da dionici, privatni i javni dionici mogu doista biti odgovorni u sustavu. Znači transparentnosti odgovornost. A što je transparentnost? Transparentnost su ažurirani kompletni podaci. Znači sve mora biti relevantno na vrijeme pri i dostupno i prilagođeno potrebama svih dionika. Jer e, svi će ti profesori trebati nešto e, a što nije samo neovisio samo o lokalnoj zajednici. A zatim treba postati komunikacija od faze planiranja do implementacije politika. Znači, ključno ovdje je izgraditi povjerenje među dionicima, a to nije uvijek lako. E, e, odgovornost je zapravo vjerodostojnost e, i pouzdanost da se procesom nadzire i upravlja na odgovarajući način. Znači, gleda se kakvi su mehanizmi izvještavanja u praksi, u teoriji, kako se mogu poboljšati i to znači da tako stalno treba prilagođavati prikupljanje podataka i metode analize. Dakle, prije nego što krenemo u detalje same studije, moramo uzeti u obzir žalostnu činjenicu da trendovi u afričkom šumarstvu e, zabrinjavaju. Dakle, kao što vidite na ovom slajdu, Vidite ukupno područje pod šumama je ova plava debela linija se smanjuje konstantno i još više zabrinjava da prirodna e, šuma, ova primarna prirodna šuma, ova crvena linija isto pada. Ekonomski razvoj, zelena linija, počinje rasti rapidno od 2010. do 2015. A odražava rast e, plantaža, recimo E, tikovine u Gani. Dakle, ovo što vidimo je na prirodni resurs koji se stalno smanjuje, a pritom ekonomska aktivnost stalno raste. Dakle, evo zato kada smo uspostavili okvire, pogledajmo što je studija utvrdila. Ključna stvar je da e, flekt VPA i uredba o drvu su glavni politički instrumenti s kojima treba uzeti u obzir kod upravljanja šuma u tim zemljama. To ne samo zemljama iz studije, nego u literaturi diljem svijeta također. E, investirano je 200 milijuna eura u FLEGT, VPA i povezane aktivnosti u Africi sa nekim pozitivnim učincima na transparentnost, odgovornost i opće upravljanje. I samo da se posjetimo što se tim novcem želi postići, e, suzbiti ilegalno krčenje šuma, također poboljšati upravljanje šumama i e, administracijama u provedbi raznih sporazuma u ovom sektoru. Kamo novac ide? E, dakle, u razmjenu informacija, pravnu reformu, transparentnost. Također nešto novaca je išlo i osiguravanje legalnost drva, najmanje novaca u domaće tržište i to je vjerojatno stvar koja najviše zabrinjava. Dakle, teško da ćete <laughs> na prvi pogled vidjeti ovaj, iz ove, ovog prikaza o čemu se radi, ali govori se o tome kamo je novac otišao u zemljama i u sektorima. Dakle, to je nešto što ćete znači, moći vidjeti iz, kasnije iz e, rješenja. Dakle, nadalje. Govorimo ovdje o sedam karakteristika e, sektora šuma u Africi. Prvo je pravni okviri, kada pogledamo Dakle, pravni okviri što se tiče pristupa informacijama, politikama temeljene na znanosti i odgovornosti. Najvažniji napredak koji smo vidjeli u Liberiji sa e, zakonom pristupu informacijama koji je donesen 10. 2010. E, ali implementacija doće vrlo polagana. Tanzanija i Ghana također imaju zakonodavstvo koje se odnose na e, pristup informacijama, ali bar u teoriji jer zakon nije donesen, a u Kamerunu i Kongu ne postoji, a uopće ne postoji ni svijesti što bi bio uloga takvog zakona u Ugandi. Sljedeći atribut je kvaliteta i pristupnost informacija javnosti. Tu pak imamo e, velike razlike u regiji. Kamerun ima e, repozitorij sa otvorenim pristupom, ali većina zapravo njih nema pristup internetu, pa praktično zapravo većina ljudi uopće nema nikakav pristup e, informacijama na temu koji se nosi odluke. U Liberiji je situacija puno bolja E, informacije o resursama, šumskim resursima su javno dostup, dostupne u Gandhi, Gani i Tanzaniji. Javne informacije su teoretski dostupne, ali praktično ograničene. Što se tiče transparentnosti, oko, na primjer, koncesija i dodjele prava, Kongo i Mozambik barem imaju pravni zahtjev e, da se to mora osigurati, a u Kamerunu, Tanzaniji i Gani nemaju niti informacije, niti transparentnost u bilo kakvim lokacijama ili dozvolama. Teško uopće shvatiti što se tamo događa. Središnja republika ima obvezu informirati lokalne dionike, to je nekada više samo u teoriji nego u praksi. Što se tiče upravljanja prihodima, Nigerija, Angola i Kongo objavljaju informacije o financijskim i drugim pitanjima povezanima sa prihodom od šuma. Gana i Tanzanija, e, malo manje transparentno jer, is, jer sam novac kroz središnji ured e, vladini. Zatim postojanje i kvaliteta nadzornih mehanizama. Kamerun, Kongo, Liberija imaju nadzorna tijela za šumarstvo, Tanzanija nema. Što se tiče e, mehanizama e, interne odgovornosti, situacija je uglavnom slična posuda, vrlo malo informacija dostupno o internim mehanizama odgovornosti. Te na kraju što se tiče angažmana dionika, kao što je civilno društvo i poslovni sektor, većina zemalja ima neke propise o tome kako o eksplicitnim informacijama, o zahtjevima za transparentnost i odgovornost, ali privatno upravljanje je prominentno u promicanju održivog e, korištenja šuma. Što se tiče samih mehanizama, e, vidimo dvije stvari. Ova razna tijela i mehanizmi koji postoje dobrovoljni sporazumi o partnerstvu i tako dalje i certifikacije su zapravo zasebne inicijative između kojih ima vrlo malo komunikacije i vrlo malo e, postoji dokaza da postoji neka poveznica s njima i između njih. E, neki projekti se pokušavaju malo koordinirati, ali zapravo im je teško to učiniti. Ima malo dokaza i za potporu hipoteze da Flekt VPA potiču u održivo upravljanje šumama na terenu privlačenjem e, novih e, dionika u mehanizam, ako postoje dokazi da e, postoji porast legalnog izvoza drva. Zahvaljujući tim mehanizmima. Ključni izazovi, međutim, su da postoji rast na tržištu. Prvo, postoji Golemi rast e, u domaćoj potražnji za šumarskim proizvodima, posebice e, u vanjskoj trgovini iz Kine. Zatim, zapravo se radi uglavnom e, malim dionicima koje uglavnom krče šuma, ne znam, vlastitim alatima, znači uglavnom se radi o šumarstvu u ograničenoj maloj skali. Dakle, koje su preporuke e, koje bi mogli dati Komisije Europske unije i ovom odboru? Dakle, prije svega bilo bi e, korisno proširiti definiciju legalnosti u ovim alatima da se uključi što je širi mogući e, E, spektar jamstva za prava i dobrobiti zajednice. Zatim trebalo bi poticati Kinu posebice i druga brzorastuća e, tržišta da usvoje slične standarde kao što je flekt za uzvoz e, drva iz Afrike. Zatim trebalo bi fokusirati aktivnosti na domaća tržišta drva, posebice ona koja se odnose na malo šumarstvo i za vlastite potrebe. Zatim treba e, jačati e, e, investirati jačanje kapaciteta koje nisu samo monitoring i nadzor. Zatim treba jačati sinergije između raznih instrumenata. To je nešto u čemu se Europska može uključiti. I na kraju treba razmišljati o pristupu poticaja za održivo upravljanje šumom u Africi i globalno, što je nešto, dakle, nešto što se fokusira na male proizvođače i bavi se nekim alatima koje smo već poznati kao e, premija, e, premijske cijene ili, označavanje. Ali kako bi se to moglo dobro napraviti, prvo trebamo e, bolje postupati oko cijelog, oko, oko svih ovog cijelog sustava stvari. Znači prvo treba pogledati dakle tko plaća procese FLECT, VPA, ovih dobrovoljnih sporazuma e, FLECT. E, uglavnom javne financije, zatim treba pogledati koliki su troškovi licenciranja i konkurentnosti i tako dalje licenciranog drva. Zatim e, treba nadzirati AIČI, ciljeve iz AIČI također Um, ciljeva održivog razvoja, te zatim uh, jačati odgovornost i transparentnost u aktivnostima institucija uh, u Africi, te također jačati razvoj javno-privatnih uh, partnerstva i imam tri zadnja slajda. Jedan se odnosi na studiju iz Gane. Gana se posebice oslanja na drvo za su na svom gospodarstvu prije nego što je počelo iskorištavanje nafte i zbog toga je izgubila 34% svojih šuma od 90-ih odlučili su usvojiti flekt mehanizam iz dva razloga, kako bi mogli e, pristupiti najvećem izvozom tržišta Europske unije gdje ide 60% izvoza, a drugo kao alat za poboljšanje unutarnjeg upravljanja kako bi se reformirao sektor koji je zapravo bio slabo upravljen. Dakle, sporazum o dobrom upravljanju potpisan 2009. ratificiran 2010. i sustav osiguranja legalnosti drva će se negdje uskoro sada pokrenuti. Opcija za potporu strane Europske unije ovdje je istražiti u najvećoj mogućoj mjeri e, šumarstvo, malo šumarstvo, jer je ono sudjeluje sa 80% u industriji drva i zapošljava 138 tisuća ljudi ima vrlo malo e, puta do legalnosti za te proizvođače, znači treba stvoriti neku legalnost za njih. Također e, stvoriti određeni pravni prostor za njih putem reformi, zatim e, uspostaviti alate koji će osigurati poštivanje svem propisa i uredbi, zatim tehničku potporu, razmjena iskustava sa zemljama koje već imaju takve scheme i omogućavanje konzultacije i foruma kako bi se e, uzeli u obzir e, potrebe i zabrinutosti. Evo ovime dakle zaključujem e, svoju kratku intervenciju i rado ćemo odgovoriti na vaše pitanja. Zahvaljujem. Hvala vam lijepo. Najprije bih možda riječ da gospodin koji nam može reći što Kamerunu, ne znam što li nešto odmah o ovome reći, o misiji, kako se nadovezuje s onim što ste na terenu zaključili. Možda bi također bilo korisno objasniti to kolege, jer imamo različite inicijative VPA i druge, što točno zapravo to znači. Ja sam radila u odboru Envi za VPA-ove, da li je to doista novac na terenu za resurse, ispunjavanje zahtjeva za na europskim tržištima? Dakle, neko objašnjenje tih dodatnih elemenata. Svi rade na razvoju, ali možda ne prate baš samo za konodavstvo koje prolazi kroz naš odbor Envi. i ja smo bili ovdje prisutni, kao i kolege iz odbora. Gospodin ali ih također. Sastali smo se dakle s većim brojem ljudi u ta tri dana. Dionici, institucionalni, socijalni, poslovna zajednica, ali i određeni broj dionika iz Europske unije koji su bili uključeni u različite zajedničke projekte. Zahvalio bih ovdje izaslanstvo Europske unije na njihovom prijemu i svom osnovnom radu koji su tu odradili pripremno, što mi je bilo vrlo korisno kako smo mogli detalje ući što je prije moguće i proći dijagnozu i pogledati preporuke koje bi mogli nakon misije izdati. U mi posvjedočili smo nizu stvari za koje situacijama. Au Cameroun, c'était quand même la question que tout le se posait là-bas, soyons francs quand même. Et donc... Dakle, jedno od pitanja je bilo da li se može nastaviti u Kamerunu na taj način. Jedan od odgovora koje smo mi na to dali je da možemo nastaviti tako, ali kako bismo sa flektom nastavili moramo predložiti nekoliko važnih pitanja kako bi on imao utjecaja. Podsjetimo se malo datuma. Sporazum o partnerstvu dakle, sa Cameronom stupio je na snagu 2008. godine na desetogodišnje razdoblje i to nas zapravo dovodi do kraja 2018. Godina dana prije kraja VPA, dakle stranke, mogu same odlučiti koje su teme o kojima se raspravlja ovdje ili da kako prešutno prihvatiti to a Europska unija i komisija prihvaćaju ovaj puta mogućnost da izvide stva, stanje stvari i predlože koje će biti te teme koje smatramo da su ključne za daljnji razvoj događaja. Prije svega, sve što ima veže veze sa upravljanjem, transparentnošću i korupcijom. To su osnovna pitanja, vidjeli smo cijeli niz primjera toga i u prethodnim izvješćima i zapravo bih sad želio sredotočiti na nekoliko točaka vezano uz upravljanje transparentnosti i korupciju. Jasno smo vidjeli da postoje problem za provedbu vezani uz i tu kamerom, dakle, iz dobro poznatih razloga se suočava sa problemima vezanima uz eh, ministara koji radu s silosu mentaliteta. Dakle, poljoprivreda, razvoj, financije, svi ti ministri rade svak svoj posao zasebno, nevezano, umjesto da zajednički učinkovito provedu e, potrebne e, aktivnosti. Također imamo probleme vezane uz primjenu samog zakonodavstva, dakle zakon ako u Kamerunu e, postoji, postoji čak recimo i cijela mreža zakona koji se u praksi na terenu ne prevode. Dakle, ono što zaključujemo unutar BPA da možemo reći da postoji mreža za certifikaciju drva koja je presložena i zapravo nam ne pomaže u tome da se sama drva certificiraju. Dakle, to bi mogao biti jedan način borbe protiv korupcije, jer što je sistem složeniji, e, to će se moći otvoriti više mogućnosti na različitim razinama da dođe do korupcije. Dakle, tu moramo razmotriti i same zakone, isto tako moramo vidjeti kako se može pojednostaviti taj cijeli arsenal zakonodavstva, osobito vezano uz šumarstvo koje je kasnije potrebno provesti. Također postoji i e, internetska stranica na kojoj možete vidjeti općenito stanje šuma, međutim više mjeseci je to bilo offline, posljednje vrijeme je opet pokrenuto, ali baš nije osobito učinkovito. Ljudi će teško zapravo na toj web stranici pronaći korisne informacije koje traže. Isto tako nešto što je po meni važno, a spomenuto je prije, je koordinacija ili možda da bolje kažem nedostatak koordinacije između pojedinih programa. Dakle, flag red ne radi se nužno o mogućnostima suradnje, koordinacije, iako se sve tematski tiče šuma, no ne postoji jedna učinkovita koordinacija i to bi trebalo popraviti. Također potrebno je provesti veću koordinaciju i integraciju ovog sektora i uključiti ga u inicijativu za industrije koje su važne primjerice za Liberiju, za Kamerun, jer da govorimo o upravljanju transparentnosti u Kamerunu, trenutno se upravo provodi sistem upravljanja šumama, no postoji doista velik broj prepreka koje su se pojavile u tom informacijskom sistemu koji se bavi šumama u posljednje vrijeme, a jedna od preporuka jest da Europska unija ne bi se trebala samo usredotočavati na taj sistem informacija, već bi trebalo vidjeti što zapravo sprečava da stvari zažive. Neki problemi su više strukturne naravi. I još jedna važna stvar je važan dio civilnog društva u tom procesu. Fleck je imao pozitivan utjecaj u Kamerunu, time što je civilno društvo počelo sudjelovati u to što se događa, zapravo im je dao na neki način glas i Europska unija je omogućila društvu da bude prisutno u tom cijelom procesu. Isto tako, da je civilno društvo ako je civilno društvo i prisutno u tome ne možemo reći da je prisutno u provedbi. Osobito kada govorimo o nekakvim slijednim aktivnostima poput procjene evaluacije samog sistema. Smatram da Europska unija mora svojim partnerima u Kamerunu poručiti da doista civilno društvo treba biti uključeno od početka do kraja samog procesa. Isto tako, u prethodnom izvješću je to spomenuto, više nema nikakve vanjske eksterne evaluacije i to je još jedan problem s kojim se susrećemo. Rečeno nam je da je potrebno pobrinuti se da imamo vanjskog neovisnog promatrača koji će se baviti time da drvo koje se opskrbljava kroz flekt bude certificirano drvo na temelju vrlo jasno postavljenih standarda. Mi smo dali prijedlog i također bi ga iznio i vama, moglo bi biti dobar zamisao da se osnuje jedan stručni odbor koji se ne bi samo usredotočio da kako na Kamerun, već na cijeli e, prostor širi Konga kako bi se dobio jedan jasan pregled toga što se događa i kako bismo se pobrinuli da svi dionici međusobno budu koordinirani. U Kamerunu smo u više navrata slušali o Kofi kao mogućoj osobi koja bi predvodila takav odbor stručnjaka i uspostavlja flekt u toj regiji, dakle drugoj najvećoj tropskoj šumi u svijetu. Još jedna važna stvar i tu bih jasno želio to naglasiti, ne radi se samom flektu, već i o europskom sistemu koji mora raditi u uparen zajedno s njime. Dakle, europska, europska uredba o drvu zapravo se ne upotrebljuje, ne primjenjuje na način na koji bi trebala. Dakle, imam nekoliko manjih opaska ovdje. Prije svega smatramo da države članice ne stavljaju niti ljudske, niti financijske resurse, tehničke na raspolaganje koje su potrebne kako bi nadležna tijela mogla određivati svoj dio posla. Vidjeli smo primjerice u Nizozemskoj da stvari mogu dobro funkcionirati, no Belgija je osnovna ulazna točka za drvo iz te regije u Europsku uniju i sada se svime time bavi samo jedna osoba koja da kako ne može odraditi cijeli posao sama. Također moramo se pozabaviti pitanjem sankcija jer ako želimo jasnu poruku poslati tada većina drva koja ulazi u Europsku uniju mora se reći da je drva visokog rizika 75% rizik neke države poput nizozemske tu. Koriste sankcije, no ne sve države. Dakle, moramo uredbu o drvu koristiti ne samo za domaće drvo iz Europske unije, već i za drvo koje u Europsku uniju ulazi izvana. Također moramo razmjenjivati informacije između nadležnih tijela i još jedna posljednja važna točka pa ću je ponoviti jer smatram da moramo biti razjasniti svim dionicima jest pitanje Kine. Ukoliko Kina ne postane potpisnica ovoga u određene fazi, stvar neće funkcionirati. Svi znamo kako je njihovo poimanje međunarodne suradnje, one poprilično horizontalno, no ne postoje ovdje niti nikakvi jasni kriteriji što se tiče socijalne pravde ili ljudskih prava, prava žena i tako dalje. Dakle, imamo doista tu velik problem sa Kinom i Europska unija mora dati sve od sebe kako bi se pobrinula da Kina postane saveznik u borbi protiv nezagonite sječe drva i uključiti su pitanja šumarstva. Još jedna stvar koja se pojavila u više navrata u raspravi je pravo nativnog stanovništva. To je nešto čemu se još nije odlučilo, postoje zakoni koji se toga tiču, no isto tako velik broj sukoba vezano u stvari poput e, očuvanja i prava stanovništva lokalnog, dakle tu doista postoje ozbiljni sukobi e, sa strukim implikacijama, dakle, lokalno nativno stanovništvo, na njih doista znatno utječe deforestacija. I još jedna stvar koju bih tu spomenuo, pratići događaje u Kamerunu, je razvoj, odnosno model razvoja koji je Kamerun odabrao do 2035. godine. On se temelji zapravo na potrebama poslovne industrije najvećih postrojenja, Kamerun e, je dakle odlučio prikloniti se velikim plantažama, ne malima, dakle onima koji će im pomoći zapravo da prekinu sa tim niskim rastom kroz koje trenutno prolaze. No, smatram da model razvoja bi trebao biti središte naše rasprave. Ne radi se samo o drvu, radi se ovdje ipak o cijelom pitanju pretvorbe različitih oblika zemljišta iz jedne u drugu namjenu, primjerice šumarstva ili uzgoja kaka, kaočuka ili nekakvih drugačijih usjeva. I ovdje moramo sagledati kameru na cjelokupnu regiju kroz perspektivu njihova modela razvoja. 15.12.2017. je ključni datum do kojeg Europska unija mora svoje osnovne teme istaknuti i pitanja i zatražiti da Kamerun te teme stavi na dnevni red kako bi ovo imalo svrhu nekakvu i u Kamerunu, a isto tako i u samoj Europi. Hvala vam lijepo, hvala na tom sveobuhvatnom pregledu. Ne znam da li se netko želi javiti za pitanje, e, možda ja mogu započeti Dakle, imamo Europsku uredbu drvo drvu, imamo FLEG pa kako te stvari međusobno se uklapaju jedno u drugo, jer je za nas vrlo važno shvatiti da li te inicijative doista funkcioniraju, jer radili smo na pitanju minerala koji dolaze, odnosno ruda iz sukobom zahvaćenim područja, zatim programa za tekstil, i neke od tih stvari doista funkcioniraju u stvarnosti, iako su množda vrlo složene za provedbu. dakle, da je velik broj studija proveden na tome kakav je utjecaj programa Europske unije komisija također svoje procjene aktivnosti provodi, no bilo bi zanimljivo nešto više čuti o tome. Što se Kine tiče, ne znam da li Europska unija putem komisije ima kakve dijaloge vezano uz uključivanje Kine u ove sporazume, jer u suprotnom kao što su kolege već rekli, bilo bi vrlo teško vidjeti što se tu može učiniti jer moguće je preusmjeriti afričko drvo u Kinu i utjecaj naše regulative će na taj način postati poprilično minimalan. Dakle, ako možete nešto o tome reći, gospodin Dina ima riječi. Hvala vam. Mislim da su ovo sve vrlo, vrlo korisne točke za početak veznost flekt VPA procese i procesa od strane Europske unije. EUTR, er, dakle, uredba Europska o drvu, kažu da bilo koji uvoznici drva imaju obveze provesti dužnu revnost vezano uz, izvor drva i dokazati da je ono zakonitog porijekla, iako želite reći certificiranih izvora. Kao što je gospodin Marcelezi već spomenuo, smatram da postoje doista velike problemi vezano uz odgovornost uključujući i s europske strane, ali vezano uz izgradnju kapaciteta s europske strane, jer mi nemamo dostatnih kapaciteta u Europi kako bismo proveli cijele te procese. Iako su oni e, zakonski e, valjani još od prije nekoliko godina. Što se tiče e, južne strane, nazovemo to tako, imamo procese FLEGT VPA na neki način tu bismo mogli izdvojiti četiri ključna elementa. Prvi je definicija toga što je zakonito. Zakonito drvo, ono se temelji na, na samoj definiciji zemlje, što je zakonito, što nije. Druga stvar je osiguranje kvaliteta i sistem osiguranja kvalitete koji postoji, a treće je dobrovoljni sporazum o partnerstvu gdje se zemlje posvećuju, obvezuju na nešto i nekolicina zemalja je već to potpisala, a posljednjo su Posljednje su smjernice za nadzor, dakle kako se pobrinuti da doista vaše drvo dolazi s odgovarajućih lokacija i nije nezakonito. Dakle, mi se pretežno bavimo one strane priča koja se tiče zemalja u razvoju, ne toliko europske strane, no kao što je gospodin Marcelezi rekao, smatram da je doista važno da se tu radi u paru, u tandemu i da jedna strana radi kroz provedbu dužne revnosti dvostrukim kontrolama, ali isto tako da se provjerava i sami izvor, jer znamo da iako možda imamo flekt regulativu, imamo u većini zemalja kojima govorimo zakone koji su iznimno složeni, a kada i zakoni postoje, ljudi njima manipuliraju. Dakle, posle potrebna nam je ta dužna revnost s druge strane kako bi proces bio cjelokupni. Jer bez toga će sve što se događa s južne strane biti nedostatno ili besmisleno. Dakle, na taj način se ta dva procesa bi trebala funkcionirati zajedno. Mislim da nikad ne možemo dovoljno naglasiti važnost pitanja Kine. Kada pogledate zemljopisni raspored e, drva u Aziji, jasno je da ovdje se ne radi samo o Kini, postoji dva vrlo važna ovdje igrača i Vjetnam i Malezija u toj cijeloj priči. Dakle, vrlo često te tri zemlje zapravo stvaraju jedan zaseban, jednu zasebnu složenu mrežu kojom se drvo dovodi iz Laosa, iz Kambođe i kojeg ne možemo pratiti. Kada drvna građa dođe u bilo koju od tih zemalja, teško više pratiti odakle je zapravo došla. Dakle, važno je da dok Europska unija počinje razmatrati mogućnost razgovaranja s Kinom, da uzme jedan sveobuhvatni pristup, jer i Vjetnam i Malezija i njihova poduzeća su usko isprepletena s kineskim, s kineskim aktivnostima u Africi. Gana Vjetnam je vjerojatno najbrže rastući trenutno, čak i brži od Kine što se tiče uvoza iz Gane. Mm, smatram da bi jedan važan prijelaz trebala Europska unija razmotriti. Europska unija naime uvijek razmišlja o drvnoj građi iz šuma, onom zakonitom drvu koje dolazi iz koncesije. Ono što u posljednje vrijeme se događa jest da mnogo više drva dolazi iz nešumarskih izvora, dakle sa plantaža, farmi, jer u afričkim zemljama podosta se e, drva ostavlja na farmama kada se raščišćuju plantaže za kokosa ili drugo. I kada se udaljavaju te plantaže od gradova, od cestovne infrastrukture, mnogo nezakonitog drva zapravo dolazi sa farma jer je jeftinije prebacivati ih s tih farma u gradove, a kvaliteta nije drugačija. Potpuno je istar se radi o istoj kvaliteti drva, istoj starosti drva i vrlo dakle čvrstog tvrdog, odnosno i vrijednog drva. Važno je stoga da Europska unija razmisli o uključivanju tog drva sa plantaža sa farmi, dakle ne iz samog šumarstva, jer tu govorimo o 90% sve domaće e, potrošnje u Kamerumu i procjenjujemo da bi moglo biti više od 30% izvoza kada govorimo o tim izvorima u proteklo vrijeme. Velik broj, velika količina drva koja u Vjetnam dolazi iz Gane nije iz šuma već i sa farmi. Dakle, važno je da se također razmitri, razmotri taj kontekst agrošumarstva gdje se sve više i više drvne građe iz tih izvora dovodi. I zapravo smatramo da je u većini ovih zemalja to budućnost drva. Ako pogledamo obalu Bjelakosti, Ganu, velika količina zapravo dolazi van šuma zbog toga što oni gotovo više da niti nemaju šuma. Što se tiče politika, vrlo je važno da, kao što je gospodin Marslezi rekao, razmišljamo na jedan široki pristup i gledamo i druge utjecaje na šume koje su iznimno važne. Dakle, vrijeme, flekt, razvojne politike i razvojne ambicije koje su također vrlo važne zbog toga što, kao što je rečeno, ako pogledamo način na koji se stvari događaju u afričkim zemljama, zemlje se istodobno posvećuju redovima i velik dio šuma posvećuju upravo tome i unutar UNFCC-a, gdje imaju vrlo ambiciozne razvojne politike što se tiče pružanja zemlje velikim poduzećima za uzgoj palmina gulja ili nekakve komercijalne svrhe druge vrste. A ta politika dolazi od ministarstva gospodarstva i oduzima velike komade zemljišta, e čak i više iz Red Plus i unutar UNFCC-a gdje se da kako uključuje ove politike o smanjenju, emisija. Dakle, tu bih rekao da, su, da imamo nekoliko osnovnih poroka. Prije svega, zemlje moraju početi ozbiljno doživljavati te stvari, kao što je gospodin Marslezi rekao, vezano uz upravljanje i provoditi zakone u praksu, jer omogućeno im je staviti zakona u praksu, da li ih se doista primjenjuju? Ne, u većini slučajeva ih se ne primjenjuju. Nadalje moramo razmišljati u širem kontekstu, nego flekt je UTR, jer ukoliko Kina, Vjetnam, Malezija su te najveći prerađivači, ukoliko se oni ne uključe u igru, tada će zapravo to neutralizirati bilo što drugo što Flekt potencijalno može učiniti kroz 5 ili 10 godina. I treća stvar, moramo imati u obzir, uzimati u obzir drvu van šuma. Agrošumarstvo, plantaže su važni izvori za drvo danas i sve i više, više ih se koristi za nezakonito sjeću drva, za drvo koje ide kako u Europu, tako i u Kinu. Hvala na plenarnoj sjednici imat ćemo raspravu o tome kako se Europska unija e, priprema za e, panel e, visoke razine o, ciljevima održivog razvoja koji će se održati u Srbnju u Njujorku. Ali isto tako moramo vidjeti kakve su to interne politike Europske unije. Jer kao što ste rekli, moramo vidjeti da ono što radimo u pogledu paričkog sporazuma se poklapa s onim što činimo u pogledu razvojne politike. To je nešto što bismo e, svi trebali imati na umu da ne smijemo e, raditi na stvarima zasebno, bez povezivanja. Dakle, ne smijemo inzistirati na tom pristupu samo na nacionalnoj razini, odnosno u individu pojedinim zemljama, već i na europskoj razini. Osim toga, kad je riječ o upravljanju, odnosno gospodaranju šumama, trebamo se pozabaviti i na europskoj razini. Heidi Hautala se javila, ako se još netko javlja, neka mi da znak. Hvala. Ova studija pokazuje da doista trebamo iskoristiti ovu optiku e, transparentnosti i e, odgovornosti kad je riječ o gospodarenju šumama i to iz razloga koje smo čuli. Koliko znam, E, utjecaj šuma na klimatske promjene iznosi 17%, što je više od utjecaja e, kopnenog, morskog e, kopnenog i morskog prometa. Dakle, trebamo imati na umu to zajedničko javno dobro, ali naravno, to je isto tako i izvor zarade, ali ta zarada treba biti održiva. Stoga mislim da to održava reakciju odbora u obliku nekog samoinicijativnog izvješća. Imam nekoliko primjedbi i pitanja vezanih uz neke detalje. Možda ste vidjeli da je došlo do curenja informacija od strane Greenpeace-a o e, pregovorima o sporazumu između Japana i Europske unije. Kaže se da je kamen spoticanja u pregovorima E, upravo flagged e, VPA jer Japanci ne žele uvesti mehanizam koji bi odgovarao e, flagged VPA. A to je ogromni problem ako postoji zona slobodne trgovine, tako da je to nešto što doista moramo uzeti u obzir. Kad govorimo o Kinezima, o Maleziji i o Vijetnamu, Japan je isto tako veliki uvoznik drva i drvenih proizvoda, tako da je to važna tema. Ono što mi je doista privuklo pozornost je da ponekad postoje velike razlike u pogledu transparentnosti i, u pogledu mehanizama odgovornosti u e, zemljama na koje se odnosi ova studija. Imam pitanje, pitanje za gospodina Wormsa koliko možemo mi učiniti kako bismo poboljšali te mehanizme odgovornosti putem instrumenata koje sada imamo na raspolaganju, čak i ako se postigne više, e, više razina sinergije između instrumenata poput FLEGT VPA, uredbe o drvu e, i reda plus. Dakle, kako poboljšati suradnju s partnerskim zemljama kako bismo postigli sve ukupno poboljšanje e, u upravljanju i odgovornosti. Mislim da je to doista jako važna studija i možemo e, postići veći napredak e, u pogledu ovih pitanja. Hvala. Dopustit ću gospodinu se da odgovori, a nakon toga ćemo dati riječ gospodinu Marseleziju. Da ću vam vrlo kratak odgovor, e, zato što gospodin Minang će dati odgovor e, iz tehničke perspektive. Kad je riječ o ovom pitanju e, zasebnog pristupa, odnosno silosa, znamo da priroda ne funkcionira na taj način. Mi znamo da će se razvoj dogoditi zajedno. Znamo kako je bilo u Istočnoj Aziji. Znamo da zemlje poput da je situacija bila različita na Filipinima i recimo Japanu i u e, Maleziji i drugim zemljama. E, što Europska unija više pomogne e, tim državama, partnerskim državama da razumiju te razlike, to će razvoj biti veći. Kad je pitanje gospođe Hautale kako poticati najbolje prakse, odnosno njihovu razmjenu između različitim zemljama, ja ću predati riječ gospodinu Minangu koja je iz Zapadne Afrike. Hvala. Razlike između zemalja u Africi pokazuju da je fleg postigao neke stvari. To je pozitivna stvar. Jer kad gledamo kako je Ghana postigla značajniji pomak u pogledu provedbe FLEG VPA u odnosu na Tanzaniju koja je tek na početku tog procesa, to nam govori puno. To pokazuje da iz praktične perspektive, dakle kad gledamo e, praktičnu primjenu, FLEGT je bio prilično koristan. Mislim da bi poruka trebala biti da treba osnažiti taj trend i osnažiti još više te procese. Kao što je rekao gospodin Marcelezi, i trebamo znati da trebamo to gledati kao maraton, jer za deset godina putem flekta je e, uveden niz zakonskih propisa u Kamerunu. Jesu li ti propisi u primjeni? Ne nužno. Stoga o tome treba razmišljati iz perspektive flekta. Mislim da ono što je važno u tom smislu su praktični instrumenti koji se sredočavaju na odgovornost i transparentnost ali ostali dijelići ove priče koje se odnose na samu politiku nisu obuhvaćeni, odnosno riješeni putem flekta u velikoj mjeri. Znači mora se uspostaviti određena sinergija između različitih pristupa politici, jer flekt je vrlo praktičan kad je riječ o samim instrumentima E, obuci i metodama iskorištavanja drveta, ali kad riječ o samoj politici, tu postoji određeni vakum. Neke države ulažu u politiku, ali ne mnogobrojne zemlje. Stoga rješavanje te tog problema vezanog uz politiku i to e, zauzimajući pristup e, koji se usredotočuje na sveokupno upravljanje, a da se pritom poslije razrađuju detalji koji se odnose na odgovornost, mislim da bi to bio dosta koristan pristup. E, čini se da je François Busson iz komisije ovdje, možda vi e, želite nešto reći, vi ste vjerojatno iz DEFKA. E, možda vi možete odgovoriti na neka pitanja koja sam postavila, jer moramo biti kratki jer nam ponestaje vremena. Jako mi je drago da ste ovdje jer doista nam je potrebna tehnička ekspertiza komisije. Hvala. Puno e, toga je spomenuto. Mislim da e, mislim da kad je riječ o uredbi o e, drvu, Eh, mislim da je dosta toga rečeno vezano uz eh, FLEGT eh, VPA. Prezentacija koju smo čuli je bila vrlo kompaktna i koncizna. Mislim da treba naglasiti razliku između spomenutih zemalja. Neke zemlje su uključene u VPA, poput Gane, Kamerun i Tanzaniju, dok druge nisu, poput Kameruna. Dakle, treba isto tako imati i to na umu. Još jedna važna stvar koju treba e, napomenuti. Dakle, FLEGT e, nije znači radi se o akcijskom planu koji ima dva aspekta, potražnju i ponudu. U tom smislu ja se slažem s onima koji su naglasili e, razvoj i suradnju i mislim da se u tom smislu mogu dati određene preporuke vezane uz taj akcijski plan, ali ne smijemo zaboraviti da je glavni cilj tog akcijskog plana smanjivanje dolaska nezakonitog drveta u Europsku uniju. I u svakom slučaju eh, je zbog toga naglasak stavljen upravo na izvozna poduzeća. međutim, trebamo imati na umu da mali proizvođači i mala i srednja poduzeća zahtijevaju posebnu pozornost. To je prvo. Drugo, u našem procesu Europska komisija, Europska unija napravila je 2015. E, godine napravila evaluaciju ovog akcijskog plana, provedene su i interne rasprave koje su dovele do e, zaključaka vijeća iz 2016. godine kojom se ponovno naglašava e, važnost FLEGT VPA. Dakle, ne, dovodi se u pitanje korisnost ovog akcijskog plana, ali se inzistira na boljoj provedbi koja bi bila prilagođena sadašnjem kontekstu. Isto tako je su, tu navedene određene preporuke koje smo i danas čuli, a radi se upravo o monitoringu, odnosno o praćenju i mi u komisiji upravo radimo na tom dijelu. S obzirom na velik broj zainteresiranih strana, mislim da trebamo sve nekako staviti na istu valnu dužinu, što nije uvijek lako. Kad riječ e, o koordinaciji FLEGT VPA, to je u svakom slučaju nešto na čemu treba e, raditi. Red Plus naravno ima za cilj upravo koordinaciju e, ova dva procesa, ali isto tako trebamo pratiti i nove pristupe koje se pojavljuju, nove instrumente kao što su CAFI, Central African First Initiative, koja dosta se usredotočuje na središnju Afriku i na pristup koji prolazi iz reda. I na kraju Kina. Europska unija i komisija počele su razmišljati o e, Kini već prije nekog vremena. Od 2007. godine e, uveden je jedan instrument koji se zove BCM e, mehanizam bilateralne koordinacije, a on je upravo posvećen flektu i odnosu s Kinom u kontekstu flekta. Pregovori s Kinom uvijek su malo dugački i nisu nužno laki i ne možemo objaviti fantastične rezultate u ovom trenutku, ali radi se o procesu koji je u tijeku i koji sve više ide prema uspostavi trijaloga između Afrike, Europske unije i Kine. I to je upravo ono čemu mi e, težimo kad govorimo o Africi. Za vašu informaciju htio bih samo reći da ova vrsta pristupa već je razrađena u okviru komifaka e, i e, partnerstva e, za Kongo a koje podupire i Njemačka i mi pokušavamo na neki način um, surađivati s Kinom i tim dijelom Afrike, međutim um, nismo postigli nikakve rezultate jer Kina dosta um, okljeva u postizanju rezultata za koje misle da je mogu ograničiti. Naravno tu je reputacijski rizik jer Kina je sve više otvorena, pokušava na neki način pokušava postići napredak i u tom smislu. Možemo se nadati da ćemo postići napredak u ovom e, području, ali uvjeravam vas da je to nešto e, na čemu puno radimo i jako pomno pratimo napredak u ovom području. Hvala. Sada predajem riječ gospodinu Marseleziju. E, hvala vam na ovome što ste nam rekli o Kini, to je bilo jako korisno. Hvala, bit ću jako kratak. I htio bih samo e, spomenuti e, dvije stvari koje su već spomenute. E, samo upalite vam vas mikrofon. Dakle, dvije stvari. Kina. Prvo, samo bih htio reći da ono što smo vidjeli u Kamerunu tijekom analize o kojoj smo govorili, ona se odnosila na Kamerun, a ne na Kongo. Točno je da Europska komisija je postigla viši nivo kad je riječ e, o Kini, ali ono što smo, dakle, mi saznali da nema nikakvog kontakta, nema odnosa. I oni su uopće bili iznenađeni da smo dobili e, sastanak sa kineskim leposlanikom. Dakle, to vam govorim kako biste znali kakvi odnosi tamo postoje s Kinom. Zatim s vama se potpuno slažem kada ste govorili o e, Kamerunu. Tamo su se radi o velikoj infrastrukturi, bilo da se radi o prometu i drugim sektorima. sektorima. I slažem se s onim što je rečeno, radi se o cijelom tom procesu koji ide iz Kameruna prema ostatku Afrike, ide prema Kini ili se vraća u Afriku i radi se o drvetu koji je drvu koja je prerađen u e, ove tri e, zemlje. E, kad je riječ o maloj proizvodnji, Europska unija E, se time bavi. Prvo kažu nam to je naš model, a drugo e, to se radi o velikim monokulturama i upravo se radi o europskim poduzećima. I tako da postoji određena nekoherentnost europskih politika u tom smislu na koju nam se skreće pozornost. I e, mislim da tu se treba usredotočiti i na korporativnu društvenu odgovornost. To je nešto što smo vidjeli isto tako i u Kamerunu a isto tako odbor e, DEVE e, se stalno vraća na pitanje biznisa ljudskih prava. Postoje i e, ugovori koji su obvezujući i to vrijedi i za poduzeća koja žele raditi u Kongu i u Kamerunu. I oni se isto tako trebaju pridržavati tih ugovora. Isto tako rečeno je da treba E, treba se baviti odnosom između flekta i e, e, ugovo i uredbi o drvu. Mislim da su to stvari na kojima treba inzistirati. Ove tri stvari su nešto na čemu Europska unija treba inzistirati da bismo išli u dobrom smjeru. Hvala govornicima što su došli predstaviti ovu studiju. Hvala gospodinu Marseleziju na izvješću i kao što je rečeno moramo se pozabaviti ovim pitanjima i sve to na neki način objediniti jer sve je to važno jer mi neki govore da ova uredba o drvu ne radi, ne funkcionira i mislim da trebamo vidjeti zašto. Isto tako je važno, kao što ste i vi rekli, znati što se događa na terenu, a ne samo na tržištima. Trebamo vidjeti koji instrumenti funkcioniraju, a koji ne. Hvala što ste nam došli i pridružili nam se na sastanku. Hvala. Okay, so while we're changed, while we're, um, um, I'll guess, leaving, we can move on to item eight. Uh, evo, mi možemo preći na točku osmu. A, uh, tu se radi o e, pripremi Europske unije za OECD sastanak, e, dakle, odbor za razvojnu pomoć OECD-a. Znači, razgovarali smo o razinama ODA, zemalja članica, o tome što uopće jest pomoć i da postoje smjernice OECD-a, pa su neki kolege počeli postavljati pitanja o tome kako zapravo i komisija priprema, koji je jedan sastanak, kako se konzultira s ljudima, e, kako je i odgovor za transparentnost e, i mišljenja komisije u OECD-om odboru DAK e, za razvojnu pomoć. Dakle, čujemo da bi to trebala biti vizija dac a o tome koje i o pitanju obrane, o drugim područjima, o migracijama i tako dalje. Šta od toga se računa kao e, razvojna pomoć? Pa imamo e, ovdje i e, predstavnika iz glavne uprave za suradnje i razvoj, koji će nam to objasniti. Evo, da čujemo evo kako stvari funkcioniraju više u odboru. Hvala Linda a ja ću pokušati kratko pojasniti. S jedne strane, kako izgleda povijest našeg sudjelovanja u odboru DAK, odbor za razvojnu pomoć od a također i pravni status koji imamo onda, te kao što ste vi rekli, neka pitanja koja se raspravljaju dak o o samom e, sa e, pitanjima, recimo izračunavanja ODA, pa privatni sektor, zakone o koncesijama, sigurnost i tako dalje, privatni sektor. I još jedno pitanje koje je nedavno e, spomenuto, a to je pitanje migracija. Dobro je malo povijesnog e, pregleda, dakle je stvoren 1660. tada je bilo samo devet članova, a to su bili pet zemalja članica, komisija i Sjedinje države, Kanada i Ujedinjena kraljevina, koja tada nije bila članica Europske unije. Dakle, mali klub bilateralnih donatora i zato e, smo mi puni, puno članica e, DAKA u OECD-u. Znači, to se u OECD zove full participants, puni e, sudionici što znači da nemamo pravo glasa, ali u Daku koji je sastavni dio ECD-a i nezavisni recimo dio, od samog početka imamo puno članstvo, baš full membership. Dakle, tako izgleda sada situacija. Naravno, mi smo e, članovi, kao i danas, što su danas 20 e, e, zemalja članica, članice DAK-a, znači 20, ne sve. I također mi kao komisija, kao donator smo se također priključili kao punopravni član. Mislim, mnogo se Lisabonskim ugovorom promijenilo u Europskoj uniji i tako dalje, ali ovih 20 zemalja članica uvijek e, e, su na neki način nisu htjeli biti e, koordinatori i zapravo mi smo samo članovi, znači komisija je tamo donator i nije u nekoj posebnoj ulozi, nego isto ulozi kao i zemlja članica. Dakle, mi nismo zapravo htjeli baš biti koordinatori, posebice u Parizu. Imali smo neke sastanke gdje smo pokušavali e, postići neku liniju Europske unije kad su stvari postale teške, posebice smo prije par godina o prihvaćanju E, e, koncesionalnih zajmova kao ODA. E, a sada također imamo bilateralne rasprave sa nekim zemljama članicama jer raspravljamo sa privatnim sektorom, a zemlje članice su po tome podijeljene u mišljenju. Ali zapravo Europska unija nije zastupljena u cijelosti, nego mi tamo više govorimo zapravo u ime komisije kao donatara, ne u ime Europske unije. Dakle, to je povijest eh, pravnog eh, statusa koji je doduše malo nejasan, dobro. Ali mi bismo i voljeli nastaviti u ovakvom statusu jer eh, ponovno raspravljanje o tom statusu bio bi veliki rizik. Jer nakon Lisabonskog ugovora Bile su neki kontakti sa tajništvom i članicama, dakle da se vidi bili je Europska unija mogla postati punom članicom OECD-a, a odgovor je bio ne zapravo. Dakle, mi smo izbjegli ovu istu raspravu u Daku, pa smo pragmatički samo nastavili raditi na isti način kao i ranije. A dakle, što samog sadržaja tiče. Većina rasprava u Daku i u radnim e, raznim tijelima kao što je radno tijelo za statistiku je o tome što se može smatrati e, ODOA-om, e a što ne. Postoje neke smjernice o tome. Dakle, koje od različitih vrsta potpora se smatraju kao ODA. I u posljednjih e, e, godina e, su ključne rasprave zapravo bile tehničke prirode. je bila prije, osim ove koncesijskih zajmova, znači to su prilično komplicirane rasprave, a sada zapravo imamo dio, koji dio financiranja privatnog sektora se smatra razvojnom pomoći i to je upravo ova vrsta rasprava e, kakve se onda vode. Znači to zapravo nije zapravo političko tijelo, to je više onako pitanje e, tehničke i statističke prirode. Neka pitanja ponekad nekad mogu biti više političke prirode, malo više političke prirode, kao na primjer e, što se može prihvatiti ili ne, a što se tiče voda povezanih sa obranom i sigurnosti, e, ali tu se ipak nije išlo u detalj, oko detalje da bi se mijenjale smjernice, nego samo da bi se pojašnjavale. Smjernice, dakle, e, za e, in-country refugee calls, to je nešto što se ne mijenja. Znači, po pitanju izbjeglica smjernice se ne mijenjaju, E, mi smo postavili neka pitanja Daku, a to je bilo sljedeće. Znači da se utvrdi e, jedan kodeks kojim će se povećati e, transparentnost onoga što zemlje članice i članice Daka prijavljuju kao pomoć povezano sa migracijama. Ne radi se dakle o promjenama smjernica, niti o lakšem uračunavanju ili brojanju ovoga ili onoga, nego da se na određeni način koherentno utvrdi kako različite članice dakle prijavljuju svoje odaze migracijske svrhe kako bi se izbjeglo da jedni prijavljaju jedno, a drugi drugo. Dakle, tražilo se više transparentnosti. To je bila ključna stvar. i dakle postavljaju naše pitanje kako će kako se ovaj odbor i druge zemlje članice izvještavaju o stajalištima koje će komisija zauzeti u Parizu. Dakle, ovdje želim napraviti razliku između dvije stvari. Dakle, DAK se sastaje mjesečno, znači svi koji su u Parizu sastaju se mjesečno, pa nisu baš neke ključne rasprave koje mijenjaju iz temelja stvari. Ima senior legal meeting koji je negdje u lipnju, srpnju, a drugi high level meeting, sastanak na visokoj razini, ministarskoj razini, negdje pod kraj godine, obično u studenom. Dakle, ono što radimo i sa kodovom i sa ova dva odbora je da izvještavamo zemlje članice i parlament e, znači na razini ministara, na sastanku na visokoj razini. Ono što je bilo dovoljno politički e, zanimljivo da bi se izvijestilo sve, dakle zemlje članice i parlament. A ako mislite da bi vam takvi bilo bili korisni i češće, pa mi smo spremni to učiniti onda i češće. Hvala. Dakle, evo tako to se radi u ovom trenutku, ali imamo i e, neke koji žele postaviti pitanje, zastupnici e, Marija Pahedi. Zahvaljujem, evo ja ću njemački. Dakle, još jednom e, zahvaljujem na ovom izvješću. Znači, sada u e, sceni razvojne politike vode se puno rasprava o transparentnosti i inkluzivnosti. Dakle, ali mi ovdje u odboru smo već utvrdili da se i na razini Europske unije postoji jedan određeni deficit. Naime, kada smo prošlog mjeseca razgovarali sa komisijom o službenoj razvojnoj pomoći, o tome, e, o tome što se uračunava ili kako izgleda novi koncept ovog Total Official Support for Sustainable Development, onda se postavilo i pitanje kako točno Europska unija e, formulira i zastupa svoje stajališta u daku u i kako ih priprema. I Malo smo mogli čuti o tome u toj raspravi, nismo baš imali puno povratnih informacija od komisije o toj raspravi i moram iskreno reći da me još uvijek nije sasvim jasno iz onoga što ste vi sada rekli kako stvar izgleda. Dakle, vi ste rekli da komisija ne govori u ime Europske unije u cijelosti, nego da govori, komisija govori u ime komisije. Evo, ja sam to tako shvatila. Ali kako onda vi pripremate svoja stajališta i unutar komisije, na primjer? Dakle, s kim e, se e, konzultirate, s kim razgovarate, koji faktori i čimbenici ulaze u obzir u utvrđivanju vaših stajališta, e, kako izgledaju aktualni tematski prioriteti u Europskoj uniji koji se onda iznose predak i po kojim kriterijima ih odabirate i to odabirate. Dakle, to mi i dalje nije baš sasvim jasno. Nadalje rekli ste da se e, da je sada jedna od ključnih tema pitanje onoga što se računa ili ne računa u ODA službenu razvojnu pomoć. A ono što meni i dalje nije baš sasvim jasno je kako e, se sada s time postupa. Dakle, ipak e, Europski parlament mora u budućnosti u procesima odlučivanja e, biti uključen u stajališta koje se iznose pred DAK. Ako vi sada govorite samo o ime komisije, a ne za, za cijelu Europsku uniju, onda moramo razmisliti kako onda mi imamo predstavnike u DAK-u i koga ćemo tamo poslati, u kojem e, u kojoj mjeri bi možda i predstavnici i parlamenta mogli ići ondje. Vi ste rekli da ćete nam redovito izvještavati o važnim stvarima, ali e, vi onda odlučujete o tome što bi za parlament vjerojatno bilo važno. A mi to moramo više manje prihvatiti po vašoj odluci. A Europska unija bi zapravo trebala to ipak e, možda malo konkretnije institucionalizirati u praksi. Možda bi se u praksi to moglo napraviti tako recimo da predstavnici Europske unije u Daku e, budu recimo na razmjeni mišljenja prije sastanka na visokoj razini, recimo u odboru, da imamo raspravu ili razmjenu mišljenja ovdje u odboru o tome kako bi i mi mogli dati naše mišljenje o aktualnim procesima i kako bismo i unaprijed bili informirani o procesu odlučivanja. Inače ćemo samo uvijek unatrag saznavati o čemu se govorilo. A vi ste rekli da je to obično dva puta godišnje. Kada govorite o sastanku na visokoj razini, ovaj senior level i za ovo na visokoj razini, to je zapravo svake dvije godine. A ovdje bi možda DEVE mogao e, postaviti usmeno pitanje komisiji i e, tražiti e, rezoluciju da u tom smislu, ali to bi sve trebalo institucionalizirati, dakle da se redovno dobiva izvješća i da se sudjeluje u stvaranju stajališta ili možda da imamo osobu iz parlamenta koja bi mogla sudjelovati u europskom timu za pregovore. Osim toga bi e, Europska e, unija u okviru ovog DAK procesa i reforme trebala uključiti i civilno društvo u konsultacijski mehanizam jer e, konzultacije sa nevladnim organizacijama također moraju se provoditi redovito, isto također redovito na vrijeme i unaprijed i cijeli proces mora biti vođen transparentnije. I upravo ova transparentnost unutar je nešto što si mi zeleni doista želimo. I osim toga, svi dokumenti E, dakle, bi trebali biti e, javno dostupni, osim ako postoji neki jako dobar razlog zašto bi nešto trebalo biti povjerljivo. Ali nama je transparentnost ključna tema, a na tome bi se još trebalo u određenoj mjeri poraditi. Hvala. E, Heidi Hautova, izvolite. Hvala komisiji što nam je pojasnila sa vašeg gledišta. Dakle, ono što je mene zainteresirano je, zainteresiralo je da ste rekli da ste sada u bilateralnim raspravama s nekim zemljama članicama o privatnom sektoru. I također ste rekli da postoje različita gledišta o korištenju instrumenta privatnog sektora i računljivosti i o tome kako se mjeri njihov učinak i izbjegava povratak na stare e, vrste potpore. Znači, možda biste mogli detaljno objasniti o kojim se to raspravama radi, koji su različite dionice tu, koja su to ključna sporna pitanja i koje je mišljenje komisije u tom pogledu. I drugo pitanje. E, Visoki panel za OECD DAC dakle, nedavno je dao preporuke za promjenu mandata i e, načina rada daka a i također zatražilo se da se e, ukljuži više u e, outreach i u druge vrste rada sa javnosti. Znači, podupirali komisija te predloge panel na visokoj razini, a u kome sam ja također sudjelovala. Hvala. E, e, oprostite. Gospodin Vajer, nisam vas vidjela ploste. No, dakle, postavljeno je bilo pitanje o utjecaju parlamenta na vaš e, rad. A kakve konzultacije imate sa vijećem? Vijećem razvojnih ministara raspravljate li redovito sa razvojnim ministrima? o svom radu. Zanimljivo. E, a čudno je bilo i što ste rekli da e, recimo i zemlje članice ne prihvaćaju vašu koordinacijsku ulogu nego da vas smatraju samo jednom članicom kao zasebnog donatora. Zanimljivo za razmisliti. Dakle, evo kako bismo mogli evo razmisliti o tom e, suradnji, o agendi, o tome što dolazi i tako dalje. Mislim, kolege mogu uvijek postaviti pitanje a komisija može odgovoriti ovdje, ali dobro, evo, izvolite. Aha, pokušati ću odgovoriti obrnutim, dakle, redoslijedom. Konzultacije sa zemljama članicama, dakle, kao što sam rekao. Nema ovih baš toliko, jer zemlje članice ne smatraju ulogu komisije u daku, kao nas kao predstavnika Evropske unije u e, cijelosti, pa ni ne žele se s nama baš konzultirati. Međutim, posebice prije sastanaka na visokoj razini imamo na kodevu jednu točku dnevnog reda o informacijama. Znači, na tehničkoj razini imamo te informacije. Ali kao što sam rekao na početku, većina rasprava u DAKU su uglavnom e, na tehničkoj razini. Što se tiče e, reforme dakle, odbora za razvojnu pomoć OECD, e, tu se vodi velika e, rasprava, a sa gledišta komisije mi smo zapravo za preporuke panela na visokoj razini o ovoj reformi. A moram reći da u ovim daljim diskusijama nakon tog predloga da baš nije bilo puno pretjerano konkretnih prijedloga za reformu od strane tajništva DAKA, a među malobranim prijedlozima koji su bili prilično inovativni, nisu baš naišli na puno razumijevanje potpore strane članica DAKA kao ideja o glasanju, a ne uvijek traženja konsenzusa. To je nešto što većina članica DAKA nije za Zatim e, ova ideja komparativnog indeksa gdje bi se e, ukazivalo koji su donatori bolji, a koji su loši, osim samo periodičkog peer review. To je također nešto što mi nemamo problema, ali većina članica DAKA, uključujući i brojne zemlje članice, naše zemlje članice nisu za i nisu podupirale, tako da što se tiče ove rasprave o budućnosti temeljem izvješća, sada se to razbilo u nekoliko rasprava u Daku na eventualno neke manje korisne promjene, ali ništa što će temeljito promijeniti način na koji Dak funkcionira. Što ako mene pitate zapravo je šteta. I to ne samo zato što se slažem i što mislim da bi se Dak um, doista mogao poboljšati, nego što kada doista pogledate budućnost daka u kontekstu u kontekstu održivih ciljeva i agende za 2030. I u kontekstu recimo održivih ciljeva tak je zapravo klub donatora i agenda 2030. bez Kine, Indije, Brazila i drugih zemalja oko stola je puno manje značajna. I da dakle, također što se čovjek za o kon, o komunikaciji s trećim stranama, pa nisam siguran da, su, da postoji veliki interes za novim donatorima. To smo već vidjeli E, gdje su Kina, Indija i drugi odbili sudjelovati jer je DAK bio na čelu e, tih napora, a to je zapravo žalosno. Što se tiče privatnog sektora, evo jedan primjer, ili je ova rasprava koja je još u tijeku, tu se pak vodi rasprava o tome kako se može izračunati ekvivalent službene e, pomoći u smislu jamstava, e, garancija koje se daju. Tu postoji jedna prilično sofisticirana rasprava, ne samo među stručnjacima za financijska pitanja, nego i izvozne kredita, jer postoji opasnost od preklapanja. I da to pokušam pojednostaviti, radi se o stopama koje će se koristiti za procjenu e, službene razvojne pomoći, a neki bi htjeli omogućiti i više stope, a e, neke zemlje članice, dobro, u prvoj kategoriji su dakle zemlje kao Francuska ili Njemačka koje bi htjele više stope od koje bi se, kojima bi se dakle omogućilo da se budu prihvatljive više stope od, ali neke zemlje kao Španjolska su protiv toga. I to je jedna od klasičnih rasprava o DAKU. Imali smo to za koncesijske, zajmove i za neke druge stvari. I eto, sporazum nije postignut, ima postoje nekoliko kompromisnih prijedloga, facilitatora, ali još uvijek e, postoje one koji se boje da bi mogla e, da bi to mogla e, utjecati na izvozne kredite. A sada vidimo da je u zapravo e, stopa ključni pitanja o kojemu se raspravlja. Znači za 2, 3, 4, 5 posto se razlikuje mišljenja, znači kao ekvivalent granta. Za sad nemamo dakle dogovora, zato što je Španjska s jedne strane, a većina zemalja članica otprilike na drugoj strani argumentacije. Iako ovaj, ta raspodjela stajališta po državnim članicama ovisi o tome o kojoj se temi radi. Što se tiče ukupne službene razvojne pomoći, tu rasprava baš e, ne ide jako brzo iz raznih razloga, ali uglavnom zato što Dakle, i UN e, raspravljaju o tome koje je pravo mjesto za vođenje ove rasprave. Jer e, ta ukupna pomoć je zapravo novi koncept povezani sa ciljevima, razvojnim ciljevima i razvojnom pomoći da bi se to trebalo voditi u Njurku, a ne u Parizu. Tako da što se same konkretne teme tiče, napredak je vrlo polagan. Iako bi cilj zapravo bio da se postigne e, neka e, preliminarni sporazum do sastanka na visokoj razini, ipak je e, prilično malo vjerojatno da ćemo se puno maknuti s mjesta. To je novi koncept, a ne samo manja izmjena smjernica. Dakle, napredak je vrlo polagan. A što se tiče redobne razmjene mišljenja sa odborom i e, tome da se važni dokumenti razmjenjuju naprijed, pa možemo, nije nam to problem. Dakle, postavljeno je pitanje kako interno u komisiji raspravljamo e, o tome kada idemo na pregovore. I to naravno ovisi i o temi, ali nema toliko glavnih uprava ili službi u komisiji koje su baš toliko zainteresirane uključene u raspravu, ali neki jesu. Recimo kada raspravljamo ili recimo da raspravljamo, ali trenutno ne raspravljamo nove smjernice za migracije, samo statistički kodeks, ali naravno da o tome obavještavamo DigiHome, Home, ali da jednog dana se vode rasprava o smjernicama za migracije, njih bi uključili. Da kada raspravamo o sigurnosti, onda uključujemo i službu za vanjsko djelovanje i recimo o CBSD-ovima, recimo, tako da koji god e, stav zauzmemo da situacija bude koherentna, ali kao što sam rekao, u većini tih rasprava je obično jedna ili druga glavna uprava zainteresirana, ali ne baš sve. A Zemlje članice u nekim slučajevima su jako uzbude i uključe, na primjer koje što se tiče sigurnosti, pa smo imali neke rasprave i s njima. Što se tiče ovog privatnog sektora, imali smo jednu, e, jednu sjednicu u Kodevu o tome, ali a obično su to tako tehničke pitanja da ih samo statističari onako razumiju ali sreća što je predsjednik radne skupine za statistiku naš kolega, pa onda imamo mogućnost eh, da dobijemo informacije unaprijed i da pokušamo iznijeti naše stave. Ali vraćajući se na odbor, ne znam, mi ćemo, ja ću uvijek rado doći i prije i poslije sastanka s vama razmijeniti informacije i tako dalje. Hvala, imate kako dodatno pitanje na ovo? Evo još samo jedno pitanje. Ako sam ispravno shvatila za stajalište Europske unije, znači vi nikoga izvana ne konzultirate, nego ovu e, poziciju formulirate unutar e, glavne uprave DFKO. Ali ne uključujete konzultacije sa nevladnim udrugama, civilnim društvom ili nekim izvana još evo drugo pitanje, dakle ono što bi mi bilo bitno za parlament, naime da prije rasprave i odluka da budemo uključeni, a ne samo naknadno informirani. Hvala. Well, reagirati na to, Marija, možda to možemo staviti na naš dnevni red za sastanak koordinatora, pa da vidimo što bismo željeli ovdje, kako bismo željeli da nas se konzultira, možemo možda razmisliti kako to funkcionira, dobiti možda i vaše dnevne redove, kako bismo vidjeli kojim ćete se temama baviti, možda ne svaki mjesec, ali možda prije sastanka u srpnju i imali smo još jedan panel na visokoj razini studenom možda bismo mogli vidjeti na koji način nas možete informirati o tome. Razmišljali smo isto tako o godišnje rasprave svake godine o službenoj razvojnoj pomoći ODA, no možemo to raspraviti na sastanku koordinatora pa dati prijedlog odboru. Ne znam, želite li što dodati? Ne, samo bih rekao da je s nama, da se slažemo s ovim što govorite u potpunosti. Možda jedan komentar vezan uz posljednje pitanje. Ne radi se samo o glavnoj upravi DEVKO. Dakle, tu se radi o cijeloj komisiji Europskoj službi za radno djelovanje s kime se o ovome raspravlja. Što se nevladnih organizacija tiče, vodimo niz rasprava s njima, a kad kada se ove teme također otvaraju, no ne mislim da bi bilo pošteno reći da nevladine organizacije prate rasprave o statistikama ili radu radne skupine detaljno. To je doista tehničko, kada god je bilo nešto čemu smo trebali raspraviti s nevladinim organizacijama, nismo nikada odbili takvu mogućnost. Hvala. Dobro, hvala vam. Vrlo lijepo. Mislim da ćemo, doista smo zahvali na tome što ste nam malo pozadinu povijest stvari objasnili kako bismo mogli bolje razumjeti i biti bolje informirani. Hvala vam puno na tome. Kolega, možemo li prijeći sada na devetu točku dnevnog reda, borba protiv sve manjeg prostora koji se dodjeljuje civilnom društvu u zemljivom razvoju? Imamo amandmane izvješća Tereza Jimenez, Tereza je ovdje, imamo mnogo amandmana, 157, no, ukupno je predloženo i 23 kompromisa, pa nam izvjestiteljica može reći koji su ključni elementi kompromisa. Izvoli Tereza. Hvala Linda, na španjinski ću se prebaciti. Dakle, lijep pozdrav svima. Prije svega zahvalila bih svim kolegama i klubovima što su poboljšali svojim radom ovaj tekst. Kao što je naša predsjednica prvo rekla, 157 amandmana je podneseno i načelno govoreći većina ih pokušava poboljšati ona područja u kojima nismo mogli previše ulaziti u detalje zbog ograničenja slovnih mjesta našeg izvješća. Amandmane smatram doista konstruktivnima i vrlo smo dobro surađivali međusobno. Nakon što smo prošli kroz sve amandmane, sastavili smo 23 kompromisna amandmana. Pred vama bi trebali biti ti amandmani u dosjeu ili ste ih već dobili oko petka. Nadam se da su ti amandmani pozabavili se većinom vaših briga, primjerice 13, 12 i 17 objedinili su amandmane koji su vezani uz ključnu ulogu nevladinih organizacija u našem društvu i koji pokazuju kako oni pripomažu demokraciji. U kompromisu 4 pokušala sam obuhvatiti sve amandmane koji se bave širokim rasponom nevladinih organizacija u zemljama u razvoju. Kompromis 6 e, bavi se sve većim prijetnjama s kojima se civilno društvo trenutno susreće jer oni ne mogu uvijek odrađivati svoj posao slobodno i na dostojanstven način. U kompromisu 7 Detaljno sam popisala prijetnje s kojima se aktivisti suočavaju. Amandman 13 bavi se vladinim strategijama za smanjenje utjecaja organizacija civilnog društva. Dakle, tu mislim primjerice na povećanje birokracije što težava radi, znači da nevladine organizacije ne mogu djelovati brzo, lako Dakle, to je jedan način da im se oteže život. Kompromis 18 bavi se privatnim sektorom, sindikatima i njihovom odnosom, njihovim odnosom sa civilnim društvom i isto tako se bavi načinom na koji pojedini dionici se mogu okupiti kako bi promicali ljudska prava bez zloporabe privatnog sektora ili drugih dionika. Kompromis 23 temelji se na uvjerenju da civilno društvo mora biti uključeno u bilateralne odnose kako bi se zaštitila ljudska prava uključujući i pozitivnu Dakle, to su ukratko kompromisni amandmani 27.6. odnosno sutra održat ćemo prvi sastanak sa izvjestiteljima u Sijeni 1.30. Već sam neke informacije zaprimila, no sigurna sam da ćemo moći doći do sporazuma o većini ovih točaka. Od kako sam počela raditi na ovom izvješću, Dobila sam potporu gotovo sviju, svi su rekli da se slažu s duhom izvješća. Radi se izvješću na vlastitu inicijativu i mislim da je izuzetno važno da u tome svi budemo ujedinjeni i prikupimo što je veću podršku moguće u našem parlamentarnom odboru. Da kako, ukoliko je to moguće i na plenarnoj. Tako da, izvješće može biti prihvaćeno i korisno. Mislim da svi moramo dati svoj doprinos tome kako bi stvari mogle zaživjeti. Zastupnik Franzulika. Mm, hvala vam lijepo. Mm, dragi kolege, moram čestitati izvjestiteljici na ovom uravnoteženom izvješću. Izvješću koje je ključno kako bi se pokazalo ili nastavilo poboljšavati veze između europskih politika i prostora civilnog društva. Kroz amandmane koje sam podnio pokušao sam istaknuti činjenicu da se ne radi samo o zemljama u razvoju gdje se smanjuje prostor civilnog društva. To se događa i u nekim državama članicama Europske unije, nažalost. Smatram da bismo trebali prepoznati dakle, da se radi o globalnom problemu i Europska unija neće biti vjerodostojna ukoliko ne prepoznamo da se suočavamo sa izazovima poput ovoga. Također bih istaknuo da su opozicijske stranke važne, kao i vlade, za dijalog, te da je suradnja sviju strana od izuzetnog značaja kako bi se poboljšala ova situacija. Države članice u suradnji s organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom, opozicijskim političkim strankama, vladama ili lokalnim tijelima vlasti moraju zadržati otvoren prostor za civilno društvo i mi moramo snažiti svoju podršku punoj suradnji manjina, uključujući nativnog stanovništva ili drugih ranjivih skupina u kulturnim, socijalnim, ekonomskim i političkim procesima. Vjerujem da mehanizmi koji već postoje u Europskoj uniji i trgovinskim sporazumima, uključujući onima o ekonomskom partnerstvu sa zemljama u razvoju, bi trebali biti osnaženi i uključiti civilno društvo i organizacije civilnog društva. Pokušao sam istaknuti važnost regionalne suradnje kako bi se osnažilo okruženje veće okruženje za i prostor za civilno društvo. I tu, dame i gospodo, vjerujem da bismo trebali potaknuti zemlju u razvoju da promiču dijalog i najbolju praksu u zaštiti i uključivanju u radu s civilnim društvom. Suradnja jug-jug također je važna s obzirom da neke zemlje u razvoju su ob uspješno obranile prostor civilnog društva i mogli bi biti predvodnici u tome da potaknu susjedne zemlje u istome. Pokušao sam također snažiti reference na odgovornost poslovne zajednice. Privatni sektor, naime, ključni dionik u ostvarenju održivih razvojnih ciljeva ima važnu ulogu u potpomaganju građanskog društva, a društvena odgovornost poduzeća trebala bi uključivati izvješćivanje, transparentnost u nabavnom lancu, dužnu rednost i puno uključenost i suradnju sa sindikatima. I na kraju, no ne najmanje važno, radujem se daljne suradnje sa izvjestiteljima u Sijeni u iznalaženju sporazuma na ovom važnom dosijelu. Hvala. Hvala, Marija Hojbuk. Hvala, hvala Terezi na državnom poslovom izvješću i kompromisima eh, koji su sastavljeni. A što se tiče nužnosti izvješća, mislim da smo se svi tu slažemo oko tome, ne treba eh, previše o tome niti reći. Nevladine udruge eh, su veliki dio civilnog društva i imaju veliki utjecaj i u demokrats demokratskim sustavima i demokratskoj vlasti važan je utjecaj civilnog društva. E, e, zeleni podopiru većinu kompromisa, a želimo onda ukazati samo na dvije točke u kojima prijedlozi izvjestitelje ne odražavaju baš naš stav. Jedno je odgovornost privatnog sektora, a drugo je situacija u Europi. Dakle, prvo što se tiče privatnog sektora. Naravno da je privatni sektor važan i da, da je važan doprinos eh, SDG-ovima i eh, vode eh, SDG u pravom smjeru, naravno, to nije ni uopće u pitanju, ali znamo i da aktivnosti u privatnom sektoru znaju biti prilično rizični i problematični, stoga je jako važno da među, na međunarodnoj razini e, uvedemo međunarodne mehanizme koje, kako bi ih mogli privesti odgovornosti. Jer ako to prepustimo samo dobrovoljnom djelovanju nećemo previše napredovati. A što se tiče ovog područja za djelovanje e, interakciji e, privatnog sektora i o civilnog društva. Naime, često neke firme pokušavaju e, doista se usprotiviti i aktivisticama. Znamo da postoje i zastrašivanja i čak i nasilje i ponekad se čak i prijeti smrću. I kada te tvrtke koje se doista krše ljudska prava, za to ne odgovaraju i ne postoji mehanizam da ih se e, privede odgovornosti za to, nećemo mm, dospjeti dalje. Znači nije preradikalno tražiti obvezujuće propise ovdje. To je logični zahtjev za ono što možemo vidjeti kao fenomen diljem svijeta. I kada ako dopustimo da se privatni sektor doista izbjegne ove odgovornosti, to stvara negativne poticaje i šalje krive signale. Dakle, snažni međunarodni sporazumi u ovom području jesu nužni, da se regulira ovakvo djelovanje i da se pokaže da je potrebno ipak uvesti barem minimum propisa koji će vrediti za sve. Äh, A nadalje što se tiče ovog prostora za sudjelovanje za Europu. Sjećam se prvog razgovora ovdje u odboru od prije otprilike jednog mjeseca gdje su razni kolege iz klubova pozivali na to da se i područje djelovanja civilnog društva je nešto o čemu treba u Europi govoriti u ovom izvješću. I kolega Franzulika je upravo to vrlo dobro obrazložio. I tu postoji jedan prijedlog e, izmjene za izmjenu naslova izvješća kako bi se e, tu pokrila jedna vrlo važna aktualna tema. Ali nažalost e, iz ovih kompromisa sada nije apsolutno jasno kako stoji za prema tome, e, prema ovome što sam iznijela. Pa bih htjela pitati zašto situacija u Europi ovdje nije izričito spomenuta i zašto parlament pokušava izbjeći ovu važnu temu i radije gleda prema, ne znam, jugu ili negdje drugdje, a ne želi počistiti pred vlastitim kućnim vratima? Hvala. Hvala. Nema nikog drugog tko se javio za riječ. Gospodin Razavio. Bento iz glavne uprave zadužene za lokalna tijela. Hvala vam lijepo, zahvaljujem izvjestiteljici, zastupnici Jimenez Veseril na ovom izvješću koje doista pozdravljamo. Ono je pravodobno jer se bavi jednim od najključnijih pitanja s kojima se organizacije civilnog društva danas suočavaju. I isto tako prepoznaje ono što je do sada ostvareno pružanju podrške civilnom društvu. Civilno društvo je dalje visoko na dnevnom redu Europske unije i postoji politički zamah za aktivnosti vezane uz sve manji prostor kojim se dodjeljuje. Nedavno smo objavili izvješće o civilnom društvu zapravo 25. travnja točno koje prikazuje rad od usvajanja priopćenja civilnom društvu partnerskim zemljama 2012. i ovaj tjedan odnosno prošli 19.6. vijeće je usvojilo zaključke koje ponovno potvrđuju snažne snažnu posvećenost Europske unije civilnom društvu i izražavaju zabrinutost vezano zbog sve manjeg prostora civilnog društva u mnogim zemljama. Naglašena je potreba da države članice se dalje pozabave ovim pitanjem. Spomenula bih također da je novi europski konsenzus o razvoju naglašava posvećenost Europske unije i države članice u podržavanju otvorenog prostora za civilno društvo, inkluzivnog pristupa i transparentnosti u donošenju odluka na svim razinama. U toj perspektivi izvješća o kojem raspravljamo je dobro napisano i pokazuje zabrinutost Europskog parlamenta vezano za sva ova važna pitanja koja se tiču sve manjeg prostora civilnog društva. Hvala lijepo. Hvala vam Andrej Rossi, Europska služba za vanjsko djelovanje, izvolite. Hvala vam, nemam mnogo za nadodati moje kolegici iz Devka koja se dotaknula svih nedavnih događaja, osobito zaključaka vijeća koja su podano potvrdila jasnu posvećenost Europske unije i države članica što se tiče podržavanja civilnog društva u svojim vanjskim aktivnostima. Zbog toga mi pozdravljamo ovo izvješće parlamenta i zahvaljujem na pažnju. Teresa, želiš li se još nadovezati? Da, hvala. Hvala svima što su sudjelovali u ovoj raspravi. Dakle, slažem se sa onime što su moji suizvjestitelji rekli, dakle, što su prepoznali smjer mog rada. Spomen situacije u Europi također je važan. U 12. kompromisu koristimo frazu worldwide, u cijelom svijetu. Kada govorimo o civilnom društvu, stvari je potrebno sagledati globalno. Ja sam uvijek na taj način radila i ne usredotočujemo se ovdje na neku pojedinu zemlju, da li je europsku ili ne europsku, jer raspravljali smo o tome i na odboru za građanske slobode i mogu pretpostaviti koje zemlje imate na umu, no time se već bavimo na drugim instancama. Dakle, u kompromisu se koristi riječ worldwide i kada govorimo o lokalnim strategijama, pod time također mislimo na cijeli svijet. Ne pokušavamo dakle ni na koji način izbjeći to. I doista se usredotočujemo na suštinu samog izvješća. Radi se o odboru za razvoj, ne za građanske slobode, odbor čije sam ja također članica. Naravno, pod odbor za ljudska prava je također ovdje uključen postoji velik broj organizacija koje žele da se njima pozabavimo, da se pozabavimo problemima uključenim u 13. kompromis, rodno nasilje, proizvoljna pretvaranja, cenzura, ograničen pristup internetu i tako dalje i tako dalje. Dakle, kada govorimo o svemu tome, imamo na umu te vlade i druge dijelove društva koji žele utišati nevladine organizacije. I ukoliko želite da se usredotočimo na neke konkretne zemlje, e, ponuditi to kroz neke druge zamisli za druga izvješća na vlastitu inicijativu. Dobro smo surađivali, doista i sutra na sastanku imat ćemo još vremena malo deset stvari, a ja ću biti otvorena za sve vaše prijedloge. Hvala. Hvala vama, zahvaljujem svima, izvjestiteljici i raspravit ćemo još o tome. Glasanje 30. kolovoza u srijedu. Hvala, hvala svima na njihovom prisustvu i doprinosu. Prelazimo na posljednju točku dnevnog reda, a to je točka broj 10, e, vrijeme za pitanja. E, ja imam pitanje. Neću pročitati pitanje, ali radi se o humanitarnoj krizi i krizi s, glađu u e, različitim afričkim zemljama i u Jemenu. E, ima sve više priča s terena o tome da pomoć ne dolazi. Gospođa Andula Kaminara, ona je direktorica za Afriku, eh, eh, Latinsku Ameriku i Karibe i Pacifik, je li ovdje ona nam često dođe. Zapravo, eh, drago nam je da ste ovdje i da nam možete pomoći u odgovoru na ova pitanja. Ako možete koristiti mikrofon da vas prevoditelji čuju. Hvala. Dotaknut ću se nekoliko pitanja koja se odnosi na glad. Međutim, bit ću kratka. Od kako sam posljednji put bila ovdje, u to vrijeme smo naglasili činjenicu da zatražena sredstva nisu bila dostatna. Dakle, nije skupljeno dovoljno sredstava ni od naših donora, ni ostalih. Htjela bih reći što se dogodilo u međuvremenu. Od posljednjeg puta od kako sam bila ovdje, Europska komisija je doista pojačala napore u financiranju e, pomoći kako bi se riješio problem gladi. Trenutno na globalnoj razini prikupljeno je sredstava koji iznose otprilike trećinu potrebnih sredstava. Kao što sam zadnji put rekla, pitanje odgovora na glad nije samo pitanje financiranja, već i pitanje stvarnog pružanja pomoći na terenu, rješavanja dubinskih razloga za glad, zatim rješavanje eh, regionalnog prelijevanja tog problema u Africi, jer velik broj tih pitanja se pojavljuje širom regije, a osim toga potrebna je pojačana koordinacija svih igrača na terenu. Jasno mi je da vas zanima kako i koliko komisije države članice su do sada prikupile za rješavanje pitanja gladi kad je riječ o komisiji, komisija je odgovorila sa 668 milijuna koji su do sada dodijeljeni tijekom ove godine. Od toga 300 milijuna otpada e, na humanitarnu pomoć, a 370 na razvoj. Jemen je dobio 116 milijuna, Južni e, Sudan 146, Somalija 199 milijuna, te Nigerija 207 milijuna. Naravno, kad govorimo o gladi, moramo e, pratiti i prelijevanje na druge regije. Južni Sudan bori se i sa sukobom i s gladi. Otprilike 2 milijuna južnih sudanaca su e, izbjegla u susjedne zemlje, tako da trebamo reagirati financijski i na to prelijevanje krize na regiju. Dakle, kad je riječ o tim regionalnim posljedicama, mi smo izdvojili 447 milijuna eura kako bismo pružili humanitarnu pomoć, dakle ne samo e, tim zemljama, već i izbjeglicama koje bježe u susjedne zemlje. To je podijeljeno na 200 e, milijuna za Južni Sudan, 142 e, e, na rog Afrike i 105 na treće križno, krizno žarište. Ukupno je prikupljeno 736 milijuna od država članica je do sada prikupljeno ako objedinimo komisiji na sredstva i e, doprinos država članica i za humanitarnu krizu i za e, razvojnu pomoć ukupno je dodijeljeno 1,4 milijarde što je 60% e, ukupnih sredstava. Samo bih htjela vas podsjetiti na situaciju u Ugandi. Prošli petak održan je e, solidarnosti za Ugandu i povjerenik Istanidis je rekao da će e, on i povjerenik E, mimica osigurati 85 milijuna kako bi se pomoglo Ugandi da zbrine e, izbjeglice iz Južnog Sudana. Prošle godine više od 800 tisuća osoba iz Južnog Sudana prebjeglo je u Ugandu. I kad riječ o toj konferenciji za solidarnost, 300 56 ili 58 milijuna dolara, američkih dolara je obećano u Gandhi kako bi se nosila s tom izbjegličkom krizom, a dvije trećine e, tih sredstava e, otpada na Europsku uniju, 95 od toga, znači 95 milijuna dolara, odnosno 85 e, milijuna dolazi Europske komisije, a 195 milijuna država članica. Kad pogledamo koliko su obećale E, druge zemlje. Treba napomenuti da će Kanada e, pomoći Kanada, Katar i Japan su obećali 10 milijuna, Južna Koreja, e, Emirati, Austral, Australija su obećali po 5 milijuna, ali su i neke afričke zemlje poput Kenije, Gabona i čak i Somalija, dakle oni su isto tako obećali pomoći u Ugandi, a e, Kina je obećala samo pola milijuna. Dakle, čak i u ovoj konkretnoj situaciji e, koja je zapravo najrecentniji primjer krize, a radi se o izbjegličkoj krizi e, u Ugandi, Europska unija i njezine države članice su osigurale dvije trećine ukupnog financijskog odgovora. Kad je riječ o tome koliko smo intenzivirali našu reakciju na tu pojavu gladi u odnosu na našu inicijalnu lokaciju, htjela bih reći samo e, kad uzmem e, samo veljaču i e, područje jezera Čad osigurano je 105 milijuna osigurana su još 82 e, milijuna, već u trećem mjesecu je osigurano 267 e, za tu regiju, od, kojih e, je određen iznos otišao su Somaliji, a iznos od 62 milijuna trima drugim zemljama. Dakle, osigurana su sredstva na početku godine, a nakon veljače su povećana sredstva, predviđena sredstva kako bismo bolje reagirali. Još bih htjela odgovoriti na pitanje tko još reagira na pojavu gladi. Zanimljivo je vidjeti kako drugi globalni donatori se uključuju u ovu operaciju. Kad je riječ o Jemenu, doprinos europskih donatora iznosi 350 milijuna, a 80% tog iznosa dolazi iz Saudijske Arabije, i SAD-a. U Južnom Sudanu neeuropski donori dali su 750 milijuna, glavni do, e, donator je SAD, u Somaliji je situacija ista, 300 milijuna e, e, većina dolazi iz eh, SAD-a, a za Nigeriju je osigurano 270 milijuna iz europskih izvora, opet SAD je najveći donator. Evo tu ću stati, ako ima kakvih pitanja, eh, rado ću odgovoriti. Imam ja još jedno pitanje koje se odnosi na Somaliju. puno članova Somalijske dijaspore živi u mojoj izbornoj jedinici. Eh, oni su, neki od njih su otišli u Somaliju i vratili su se sa izvješćima o gladi i, i kažu da je izbila kolera. Kao što znate, Omaliland je na neki način odvojeni e, teritorij i radi se o specifičnom području. Dakle, jako je bitno da E, pomoć dođe doista do ljudi na terenu? Kako vi osiguravate da to doista e, se e, i napravi. Dakle, kako znate da je doista pomoć došla i u Somaliland, ne samo u Somaliju? Radi se analiza o tome gdje su glavne potrebe, pogotovo kad je reč o koleri. U Somaliji općenito, prema brojkama koje imamo, otprilike 50 tisuća ljudi je za sada pogođeno i to uglavnom u seoskim područjima, ali zapravo širom cijele zemlje. I kad je riječ o Somalilandu, znamo da postoji zaraza kolore, kolere i razmatramo mogućnosti reakcije. Imamo program u vrijednosti od 4,5 e, milijuna e, koji provodimo zajedno s UNICEF-om kako bismo riješili taj problem. Dakle, mi doista pratimo što se događa, gdje su najveće potrebe i sukladno tome reagiramo. Kad je riječ o koleri e, u Etiopiji, dakle s njihove granice, treba reći da e, se i tamo pojavila kolera i e, situacija se pogoršava. Međutim, kad je riječ o Etiopiji, dakle o granici o tom dijelu e, afričkog teritorija, oni to ne, nazivaju kolerom, e, već vodenom dijarejom a, i skupljaju se sredstva i za tu situaciju. Bilo bi dosta korisno, budući da ste iznijeli velik broj brojčanih podataka, da nam pošaljete te podatke i meni i e, tajništvu. E, kolege postavljaju pitanja činjenica da je samo e, novca e, koja, je, kojim se pokriva tek trećina potreba nije baš dobra vijest. I postavlja se pitanje zašto je tek trećina potreba pokrivena. I osim toga zašto oni ne zovu e, koleru kolerom, već vodenom diarejom. I kad je riječ o Somalilandu, možda nemate tu informaciju, ali e, doista me zanima e, gdje idu sredstva. Ide, da li se ta sredstva šalju nevladinim udrugama? jer e, vlada Somalilanda dosta teško surađuje s globalnim institucijama zato što nisu priznati. Pa me zanima na koji način se sredstva dostavljaju na sam teren u Somalilandu. Možda netko drugi još ima neka pitanja? Nema? onda e, vam ponovno dajem riječ. Hvala. Kad je riječ o tome kako dopremamo sredstva, različite te nevladene udruge u različitim dijelovima te regije imaju pristup stanovništvu. Tako da pokušavamo koristiti e, sve one koji mogu osigurati pružene pomoći. E, postoji dogovor da da se pomoć dopremi u cijelu Somaliju, je sasvim jasno da su neka područja teže dostupna u Somaliji. Međutim, mi pokušavamo i mi doista pružamo pomoć eh, u Somaliji i primjerice ako je, kada, je, kada je riječ o Somalilandu, čini mi se da do Somalilanda dolazimo uz pomoć Crvenog križa. Eh, napravljeno je detaljno mapiranje kako bismo znali tko ima pristup kojem području i tko može e, pomoći e, i putem koga se može dostaviti pomoć ili u obliku hrane ili vaučeri e, kad je riječ o Somali, budući da znamo da je situacija dosta složena i teže ostvariti koordinaciju. Postoji tim od 40 nevladinih udruga, e, a tu su i predstavnici službene somalijske vlade. Dakle, oni su sudjelovali u tom mapiranju kako bismo vidjeli gdje su praznine i kako bismo osigurali da pomoć stigne do potrebitih. Kad je riječ o tome da je prikupljeno e, tek e, trećina potrebnih sredstava, naravno to jest problem, međutim budući da nemamo pristup svim područjima i budući da u nekim situacijama postoji, postoje sukobi koji su dalje u tijeku, recimo to je slučaj s pojedinim područjima Nigerije, potreb, potrebna jedna ili jedan, jedna i pol milijarda da bismo pružili adekvatni odgovor, ali kako bismo riješili problem gladi. Ako imate pristup svugdje i ako svugdje možete osigurati, odnosno dostaviti sredstva. Dakle, to bi bila idealna situacija, ali budući da imamo probleme s e, pristupom i budući da postoji problem e, pristupa zbog sukoba koji je u tijeku, potreban je dodatan novac. Međutim, ta brojka nije tako mala kao što e, se misli. Kad je riječ o, o dost dostupnoj pomoći po sukobu, ona iznosi 30 do 35% potreba. To fluktuira od sukoba do sukoba. Radimo još jednu stvar. Kada pružamo pomoć u hrani, pokušavamo se pobrinuti da tamo gdje je moguće ljudi dobiju mogućnost e, da sami zarade za život, a ne da su stalno ovisni o humanitarnoj pomoći. Evo, ako uzmemo za primjer Nigeriju, FAO dijeli e, sjeme milijun ljudi e, kako bi mogli saditi biljke. Istovremeno ti ljudi dobivaju i pomoć u hrani kako ne bi kako ne bi bili u iskušenju da umjesto da sade sjeme, e, da sijaju sjeme da ga koriste kao hranu. Znači to isto tako e, omogućujemo tamo gdje je moguće kako u nekom trenutku nakon nakon nekog vremena ne bi e, više bili stalno ovisni o humanitarnoj pomoći. Radimo još jednu stvar i već sam spomenula različite brojke, dakle mi surađujemo doista intenzivno kako bismo vidjeli gdje, post, gdje je došlo do stabilizacije. Evo recimo kad govorimo o Nigeriji, to je očito. Gledamo e, gdje se ljudi mogu vratiti u sva matična sela, i gledamo gdje se može osigurati razvojna pomoć kako bi se obnovila infrastruktura koja je možda bila oštećena, škole, bolnice i tako dalje. Dakle, ne, bavi, ne pomažemo samo kratkoročno, imamo i dugoročniju perspektivu. Evo, mislim da sam time odgovorila na pitanje. Hvala. Ako nam možete poslati te brojčane podatke i ako mi možete poslati ove podatke vezane u Somaliland, to mi bilo doista E, korisno. Hvala vam još jednom e, i dalje ćemo pratiti e, razvoj situacije i tražit ćemo od naših nacionalnih ministara da nam kažu što su oni učinili po pitanju rješavanju ove situacije. Točka 11. Razno. Nemamo nikakvu dodatnu temu. Sljedeći sastanak će se održati u Strasburu u ponedjeljak u 19.30. Nakon toga 12. srpnja cijeli dan i nakon toga 13. srpnja samo ujutro. Hvala prevoditeljima što su radili dodatne dvije minute. Vidimo se idući tjedan u Strasburu. Hvala.